Okay, Dobro jutro svima. Prelazimo na točku broj 9 dnevnog reda i doista mi je drago što mogu pozdraviti glavnog tajnika OECD-a u našem odboru. Ovo je drugi put da je došao sudjelovati u našem radu i želim mu zahvaliti na tome i sigurna sam da će ova razmjena mišljenja biti vrlo zanimljiva. Upravo sam mnogo zanimljivih dokumenata predala svojim asistentima kako bih tu imala prostora za službene dokumente za ovaj sastanak. Imamo izvješća o raznim pitanjima i sigurna sam da ćemo i o njima moći raspraviti u nastavku sastanka. No prije svega Mm, predat ću vam riječi za uvodne napomene, a onda ćemo prijeći na pitanja i odgovore. A molim vas da ta pitanja i odgovori budu ukupno u trajanju do pet minuta kako bi onda mogao gospodin e, glavni tajnik odgovoriti na njih. Hvala vam lijepa, imate riječ. Hvala lijepo. Tajništvo će podijeliti ili možda već je podijelilo neke dokumente koje ćete imati na raspolaganju. Informacije općenite prirode o svjetskom gospodarstvu i proći ćemo kroz neke najbitnije elemente svjetskog gospodarstva. Pozabavit ću se nekim pitanjima i europskog gospodarstva. Prije svega, kriza je još uvijek s nama zapravo stavila nam je četiri elemenata u nasljeđe. Prvi je sporiji rast. Svjetski rast je samo 3%, što je na najnižoj razini unatrag nekoliko godina. Očekujemo se vratiti na 4%, što je brzina, umjerena brzina krestarenja, No još uvijek smo na nižoj razini zbog krize. U SAD-u unatoč e, polikim razmiricama i opasnom poigravanju e, rast u Americi se je u fazi oporavka. No zapravo to sve ukazuje na to koliko je otporno gospodarstvo u SAD-u E, i čak bez administrativnog učinka, a to je forsirano smanjenje troškova, SAD bi imao još veći e, rast od nekih 1 do 2%. Dakle, stvari se kreću u SAD-u, no istodobno obzirom da administracija umanjuje svoj deficit vrlo brzo, sada je čak manje od 4%, što će omogućiti SAD-u da vrlo brzo se e, oporavi kasnije. U Japanu se očekuje da će se rastu usporiti sljedeće godine zbog toga što poticaji ove godine se više ne mogu održati. Razlog tome je što e, Japan ima 230% dug u odnosu na BDP. E, Biće im vrlo teško održavati stimulativnu fiskalnu politiku uslijed toga i postoji inflacija od 2% u Japanu zamislite da je ostvar, kako su ostvarili inflaciju do 2% u trenutku kada će imati u trenutku kada imaju 250% duga BDP-a. Pomnožite to e, sa tih, to sa 2%. Recimo da je e, stopa 0%, uobičajena je 2%, mi ćemo računati sa 0%, što znači da moraju generirati 5% BDP-a samo da bi pokrili plaćanje kamata, dakle da e, zaustave povećanje duga, moraju generirati suficit od 2% godišnje. No, dakle, Japan ima deficit koji gotovo Eh, se približava četiri znamenkama. To je eh, ogromno, ogroman dug. Eh, u Europskoj uniji gospodarstvo zaostaje. Rast se nastavlja usporenom stopom, prilično je trom rast, no sama eurozona će u drugu godinu biti u recesiji od 4%. Također srednjoročno blagi oporavak, 1% sada, odnosno do 2050. godine e, do nekih 5%, dakle nemamo nikakav val oporavka. E, drugo nasljeđe krize je visoka nezaposlenost, koja će i dalje ostati e, neprihvatljivo visoka. U e, zemljama OECD-a u prosjeku 8% nezaposlenosti, 6% nezaposlenosti, 16% nezaposlenosti mladih, to su prosjeci. E, u eurozoni 12% nezaposlenost koja i dalje raste a nezaposlenost mladih 25%, 30% u zemljama kao što su Španjolska, Italija čak 35% u Španjolskoj i Grčkoj 50-55% nezaposlenost mladih. Dakle, imamo visoku stopu nezaposlenosti, imamo dvostruko ili trostruki trostruko e, viši prosjek nezaposlenosti mladih, postoji e, dugoročna nezaposlenosti mladih i starih i postoji četvrti element a to su osobe koje nisu niti u obrazovanju, niti, u obrazovanju, niti e, u školovanju, niti su zaposlene. E, ni, dakle, to su četiri loša elementa. I to su prvenstveno mlade osobe. Koje je treće loše nasljeđe krize? To je nejednakost prihoda koja je u porastu. Što mislimo pod nejednakostom prihoda? Koliko puta su prihodi najnižih 10% uklopljeni u najviših, prihode od najviših 10%, devet puta. Što to znači? To znači da e, generaciju prije je to bilo 67 puta, što znači da je ovaj problem narastao čak 80%, E, taj problem je nastao i prije krize, pojačan je krizom. U SAD-u 14 puta, u Meksiku 25 puta, u Brazilu 30 e, puta, no to nije utješno. Činjenica da je ova tendencija vrlo loša i da je u zamahu i zapravo ne postoji zemlja koja će se koja će biti pošteđena takvih kretanja. E, nizak rast, visoka nezaposlenost, velika nejednakost i četvrti element je gubitak povjerenja javnosti u vlade. Nedavno smo objavili e, jedan radni dokument kojeg smo nazvali kakav je život, odnosno e, vlada na pregled vlade, vlada na prvi pogled. Sve to pokazuje da postoji opadanje povjerenja javnosti u što? U sve u predsjednike, u premijere, u ministre, u političke stranke, u multinacionalne korporacije, u bankarski sustav, u parlamente, u međunarodne organizacije. Sve što smo gradili stotinjak godina, ljudi postaju cinični, sve ciničniji prema tome, skeptični, nemaju povjerenja. Oni misle da e, mi bismo trebali riješiti njihove probleme. To je ono što se događa. To je kontekst krize, to je ono što nam je kriza ostavila u nasljeđe. Dakle, koja je dijagnoza današnjeg gospodarstva? Na američkom engleskom postoji izreka e, pucati iz sva četiri cilindra u američkim automobilima najčešće ima osam cilindara. Recimo da, je, da se ipak radi o europskom automobilu, onda imamo četiri cilindara. Dakle, ni jedan od četiri cilindra ne radi punom snagom. Koji su tih četiri cilindara? To su trgovina, ulaganje, kreditiranje i zemlje BRICS-a. Što se događa s naših četiri cilindara? Trgovina, trgovinska razmjena, se odvija negdje na 2 ispod 3%, e, vrlo, vrlo rijetko na 5 ili 6%. I kada pogledamo sve probleme s kojima smo suočeni tijekom trgovinskih pregovora, ne mogu se dogovoriti kako da olakšaju, kako da se odvija trgovina na prekograničnim okvirima. E, zaboravimo pregovore o bilo čemu drugom. Jako je E, bitno da se sklopi transatlantski sporazum TTIP. Ako mogu uključiti Bali, to znači da e, e ostvaruju e, ciljeve koji su najlakše dostupni. U svakom slučaju lokomotiva ne vuče na način na koji bi trebala. Dakle, trgovina nikako nije dobra. Drugo, što se događa sa ulaganjima? ulaganje rastu po stopi od 1,7%, trebali bi rasti po stopi od 3,5%, u SAD-u 1,5%. Ovako nisko dugo godina nije bila razina ulaganja. Zašto je to važno? Zato što su ulaganja budući rast. To je vrlo jednostavno, a to se ne događa. Što se događa sa kreditiranjima? E, popravcima bankarskog sustava i sa činjenicom da, ne, mogu sve banke opstati i rekapitalizirati se. E, ne može postojati samo e, jedan nadzornik i netko tko će donositi rješenje, samo rješenje, već banke moraju posuđivati, a banke ne posuđuju. Prosječni prosjek kreditiranja u zemljama OECD-a je nula, što znači da kao i svi drugi prosjeci krije, i taj prosjek krije činjenicu da imamo rast u SAD-u i Japanu, ali imamo min, minus 4% u eurozoni. Da budem precizan. Dakle, to nas ništa ne iznenađuje, a na posljedku imamo zemlje BRICS koje su lokomotiva, a sada imamo usporavanje rasta i u zemljama BRICS-a. Dakle, sva četiri cilindra u najboljoj varijanti rade sa pola snage i to je četvrto nasljeđe krize. Što možemo napraviti? Moramo pokušati izgraditi stolac sa četiri noge. To su prvo strukturne politike, socijalne politike koje bi trebale zbrinuti najranjivije skupine, zeleni rast, općenito ozelenjivanje. Mi smo u savezu sa prirodom i udarit ćemo u zid ako nastavimo na ovaj način i posljednje moramo postati više e, više se pozabaviti institucionalnim pitanjima. Dakle, što znači da moramo postati više strukturalni? Puna su nam usta tih pojmova. To znači da moramo restrukturirati sustav obrazovanja, inovacija, konkurentnosti, poreza, zdravstva, fleksibilnosti na tržištu rada, fleksibilnosti na tržištu proizvoda, to znači da moramo uspostaviti vezu između centara za istraživanje i istraživanja i razvoj na sveučilištima i privatnog sektora i tržišta. To znači također decentraliziranje, e, financiranje infrastrukture. To je ono što mi zovemo strukturnim. I to znači na koji način ćemo nastaviti generirati vještine koje su neophodne za konkurentnost. Upravo smo e, tri godine mjerili i uspoređivali vještine. To je nešto se razlika od našeg pisa dokumenta. Dakle, odnosi se na 15-godišnjake koji upisuju se 1. prosinca u odnosu na obrazovanje u sedam zemalja se uspoređuje. Radi se o obrazovanju odraslih. Da li oni raspolažu vještinama koje se traže na tržištu rada? I ustvrdili smo nešto vrlo zanimljivo. U Koreji, na primjer, e, najbolji se pojavljuju na tržištu rada, a najlošiji napuštaju tržište rada. Dakle, u zemljama kao što su SAD ili e, Velika Britanija ili Kanada zapravo ne postoji vidljiva razlika između onih koji napuštaju tržište rada i onih koji ulaze u tržište rada danas, što znači da nije došlo do nikakvog poboljšanja. Također ni, Španjolska nije baš u tom smislu dobra. Dakle, slijedi sljedeće pitanje. Ne radi se samo o diplomama, radi se prvenstveno o kvalifikacijama i vještinama koje su neophodne za obavljanje posla na tržištu rada. Kvalifikacije postaju presudne. Dakle, strukturalne reforme su važne i one se moraju kretati u smjeru socijalnih priroda e, politika. Neovisno o tome koliko su proračuni mali, moraju zaštititi e, najranjivije skupine jer su, postoje milijune žrtve e, krize. U zemljama OECD-a imamo 48 milijuna nezaposlenih što je 50 milijuna više nego prije krize. Iako se stvari poboljšavaju u SAD-u, imamo više 50 milijuna e, ljudi e, nezaposlenih nego prije krize. Komentirat ću sada nešto vezano uz bankarski sektor Europe. Dakle, nakon toga moću odgovarati na vaša pitanja. A zatim ću nešto reći o porezima. Bankarski sustav općenito govoreći e, se poboljšao, u fazi je popravljanja. Velika kriza u SAD-u se pojavila se u SAD-u, zatim u Velikoj Britaniji, pa u Europi, pa u cijelom svijetu. Dakle, sve je počelo najprije u SAD-u i oni su najprije stoga započeli sa reformom. Najprije su donijeli velike odluke, brže su donijeli velike odluke jer su oni ipak jedna zemlja, pa im je lakše donositi odluke, a mi ovdje u Europi zaostajemo. I dalje moramo rekapitalizirati mnoge velike banke u sustavu i nadam se da ono što trenutno radi Europska središnja banka će e, riješiti problem. zašto to kažem? Kaže se treća sreća. Prvi puta je bilo gotovo smiješno, pokušaj popravka, drugi puta se uzimala se uzimala u obzir E, vrijednost bankarskog sustava i ublažavanja duga, a ovog puta sve mjere moraju biti iznimno transparentne, oštre i vjerodostojne. Te s tog nam ćemo uspjeti. Uz zonama OECD-a, kao što znate, e, mi smo insistirali na razdvajanju, ne u smislu pravnog razdvajanja, ali u uspostavljanju jasnoće između komercijalnih ulaganja i bankarskih komercijalnih ulaganja, tako da nemamo, tako da nemamo perverznu e, mješavinu koja je proizročila krizu, e, a omjer od 5% koji je više od onoga što Basel 3 dopušta, to je ono što imamo danas. E, dio gubitka povjerenja kojeg sam spomenuo se tiče činjenice da obični građani vide da bogataši svoj novac spremaju porezne oaze, a multinacionalne korporacije ne plaćaju porez. Dakle, e, korporacije srednjih veličina, odnosno tvrtke srednjih veličina i srednji stalež moraju ponijeti najveći teret fiskalne politike. G8, odnosno G20 su dali mandat OECD-u da djeluje tako da se pomaknemo u smjeru automatske razmjene poreznih informacija. Danas već 120 administracija na zahtjev razmjenjuje podatke. To je danas standard OECD-a, a krećemo se još prema višim, ambicioznim, suvremenijim razinama i standardima automatske razmjene informacija. 60 zemalja je već se odlučilo da će to napraviti. Imali smo sastanak u Čakarti nedavno 60 ili 70 zemalja se odlučilo za taj smjer. U nekoliko sljedećih nekoliko će ćemo se povećati do 80 e, zemalja. Dakle, no što je, time cijela priča postaje još sve složenija. Automatska razmjena podataka znači da moramo provoditi nacionalna prava država, dakle vaša prava, e, projekt erozije porezne osnovice i e, bijega dobiti se e, odnose zapravo na činjenicu da smo u proteklom vremenu jako brinuli o tome da izbjegnemo dvostruko oporezivanje. Uspjeli smo o tome. Stvorili smo dvostruko neoporezivanje. I sad, drugim rečem, to znači, znači da multinacionalne korporacije nigdje u svijetu više ne plaćaju porez. I sada po prvi puta svaka članica G20, bilo da se radi o Kini, Meksiku ili SAD-u ili Velikoj Britaniji ili Njemačkoj, sve se rukovode jednom zajedničkom temom, a to je da im treba novac. I mi smo sada dobili mandat da pokušamo učinkovito izmijeniti pravila igre međunarodnog oporezivanja. Na posljednjem sastanku u Sankt Petersburgu e, G20 sastanku, gospodin Putin koji je predsjedavao tom konferencijom je rekao da je ovo potencijalno najrevolucionarnije e, stvar koja se napravila e, na području međunarodnog oporezivanja u zadnjih stotinu godina. Ostavit ću vas sa ovom misli. To je nešto što je u tijeku. Sada ću zaključiti i stojim vam na raspolaganju za odgovore ili e, protivljenja. Vidim da ste preskočili nekoliko stranica vaših bilješki, no sigurna sam da ćemo sve to moći razjasniti e, kada budu postavljena pitanja i mi smo u ovom odboru vrlo aktivno djelujemo na pitanjima fiskalne politike i to je iz razloga koji ste vi spomenuli. Primijetili smo ne samo da nedostaje poreza u drugim zemljama, već nedostaje poreza, odnosno prihoda od poreza i u Europskoj uniji. I i zato pokušavamo izvršiti pritisak na vlade da djeluju u područjima na kojima e, smo i mi vršili pritisak ne samo tijekom ovog saziva već i prethodnog saziva, uključujući i moje izvješće o e, poreznim prijevarima. Prvo pitanje dolazi iz Europske pučke stranke, e, potpredsjednik odbora gospodin Pablo. Querido secretario general, no puedo... Želio bih govoriti vašim jezikom, gospodine glavni tajniče, zato ću govoriti španjolski. Slažem se s svime što ste rekli. Imam pitanje za vas vezano uz kreditiranje. Sami ste rekli da prosječni rast u zemljama oecd je oko 0%, u Europskoj uniji imamo minus 4%, odnosno u eurozoni, što znači minus 20% u Španjolskoj. U Španjolskoj situacija posebno loša, no, vidjeli, no ipak sada vidimo svjetlo na kraju tunela, no da bismo mogli konsolidirati gospodarstvo danas, potrebno nam je e, veći pritok kredita i ova ideja da nemamo kredita na raspolaganju je razorna po gospodarstvu u Španjolskoj i stoga se slažem s vama. Pitanje je što možemo napraviti kako bismo pojačali protok kreditiranja, e, što bismo trebali napraviti da Europska središnja banka ojača pritok kredita u Europskoj uniji, da osnaži protok kredita, to je, pitanje vezano iz kredita što se tiče e, e, TTIP-a, sporazuma sa SAD-om i tu se slažem s vama nadam se da su kolege svjesne opasnosti e, miješanja ideje sklapanja sporazuma i špijuniranja. Trebali bismo biti e, više entuzijastični e, vezano uz ovaj sporazum kako bi on bio revolucionarne prirode kao što je i namijenjeno tome da bude. Hvala na ovim napomenama. I želim reći sljedeće. Kreditiranje će se vratiti kada se ostvari rekapitalizacija banaka, a i također kada se zaključi proces izgradnje bankovne unije, odnosno kada će se odlučiti tko će upravljati bankama, tko će također obavljati nadzor nad bankama i također kada se odluči što će se dogoditi u slučaju stečaja. To pretpostavimo da banka ne ode u stečaj nego joj treba kapitala. Sada je teško doći do tog kapitala. Dakle, tko će omogućiti dokapitalizaciju banke čak e, i u kratkom roku. Hoće li to vlada učiniti ili hoće li postojati jedan središnji mehanizam u tom smislu? I o tome trebamo što prije razmisliti kako bismo normalizirali i stabilizirali kreditiranje. A to se nije dogodilo sad, već imamo manje banaka koje su u rizičnoj situaciji, ipak no situacija sa kreditiranjem nije normalna, a to je naš cilj. Europska središnja banka banka je već omogućila bolju likvidnost i to i dalje čini. Naravno da je njezina uloga presudna i to je dobar znak, to je znak da se vraćamo u normalnu situaciju, ali sada treba dovršiti izgradnju potpunog e, europskog institucionalnog mehanizma kako bi banke uvidjele kojim putem treba krenuti. Nadalje, govorili ste o trgovinskom sporazumu. E, pa, s time postoji u vezi jedan problem koji je vezan za trgovinu. Ova situacija usporenog rasta, visoke nezaposlenosti, sve veće nejednakosti, sve većih jazova je upravo plodno tlo za nasanak protekcionizma i to se sve više pojavljuje. To nas ugrožava, taj protekcionizam u trgovini, u ulaganjima i u tečajevima, valutnim tečajevima, zato jer se sada intervenira i u valutne tečajeve. Dakle, trebamo se i dalje boriti protiv protekcionizma svim raspoloživom sredstvima jer je protekcionizam opasan i ugrožava oporavak. S druge strane, ako u tome uspijemo, ipak s obzirom da su multilateralni pregovori neuspjeli, 50% svjetskog BDP-a, 30% svjetske trgovine, 20% ulaganja u svijetu, znači i u Europi i u SAD-u. Evo to bi već e, bili dobra podloga za nastavak e, oporavka trgovinskih mehanizama na svjetskoj razini. Dakle, tu mislim i na TATP i na savez između e, Kolumbije, Peruja, Čilea, Kostarike i tako dalje. To su sve zemlje koje su članice OECD-a ili koje će joj pristupiti uskoro. Dakle, moramo se pouzdati u ATP, jer će svakako trebati svima i europljanima i amerikancima. Evo, samo ovo kratko nemamo previše vremena. Hvala lijepa, glavni tajniče. Možete li nam možda reći smatrate li da Europska investicijska banka ili Europska središnja banka mogu učiniti nešto više kako bi mala i srednja poduzeća došla do kredita? Vi ste dobro objasnili što je učinjeno, ali mislite li da bi se moglo nešto više učiniti? Pa da, Europska središnja banka to već čini, Europska investicijska banka također daje više kredita u odnosu na svjetsku banku i na regionalne banke. Ona ne daje kredite izravno poduzećima, nego to čini putem kreditiranja drugih financijskih institucija. Europska središnja banka nije obična središnja banka. To je možda i dio problema. Dakle, to je zemlja koja okuplja, e, to je banka koja okuplja 18 zemalja članica i ona je izvrsno djelovala kada u bankovnom sustavu nije bilo sredstava, nije bilo likvidnosti, ali sada nema dovoljno ovlasti kako bi upravljala tim kreditiranjem, zato jer je to zadaća nacionalnih središnjih banaka. Osim toga, trebaju postojati objektivne okolnosti u raznim gospodarstvima kako bi to bilo moguće. Dakle, to je zadaća ministarstava financija i vlada kako bi mala i srednja poduzeća došla do kredita, u nekim slučajevima treba e, sudjelovati u riziku, odnosno pomoći bankama da e, preuzmu taj rizik, ali to nije zadaća središnje banke. Hvala. E, kolegica Elisa Ferreira. Hvala, ja ću govoriti na portugalskom. Odlično, hvala lijepa. Hvala vam, gospodine glavni tajniče OECD-a, što ste došli danas. Ja imam tri pitanja. Prvo pitanje se odnosi na eurozonu. Za razliku od onoga što se događa u SAD-u, mi još nismo u fazi oporavka. Mi imamo jedinstvenu valutu, što je zapravo jedinstveni slučaj u svijetu. Možete li nam na temelju svog iskustva dati neke preporuke kako bismo poboljšali funkcioniranje eurozone? Pritom mislim i na nadležnosti i ovlasti Središnje banke, dakle kontrola inflacije, možda će banka raspolagati određenim proračunom. Dakle, što mi, europljani, možemo naučiti iz krize? Zatim, drugo pitanje se odnosi na porezne oaze. Mislim da bi tu bio koristan rad i jest korisno djelovanje OECD-a, jer ako ne uspijemo spriječiti bijeg kapitala i e, utaju poreza, niti jedna vlada neće može, moći od svojih državljana tražiti one žrtve koje su potrebne u smislu mirovinske reforme, smanjenja prihoda i tako dalje. Znači, kojim putem moramo okrenuti kako bismo spriječili i bije kapitala i utaju poreza. I zatim, posljednje pitanje je općenitije prirode. Dakle, nalazimo se u doba globalizacije i ova kriza je upravo pokazala da smo svi međusobno ovisni. Dakle, pitan se kako možemo mm, i dalje održati institucije na svjetskoj razini koje smo naslijedili od Bretton Woodsa. Možda li možda preoblikovati te međunarodne institucije kako bismo imali izglačedeniju situaciju. I hvala vam lijepa što ste me saslušali izravno na portugalskom. Oporavak u eurozoni o kojoj ste govorili, dakle ja sam govorio tu o strukturnim aspektima. Mi smo već iskoristili naše kapacitete kada je riječ o monetarnoj politici. Imamo kamatnu stopu koja je praktički ravna nuli. I imamo fiskalni kapacitet koji je praktički iscrpljen. Tako se nastojalo izići iz krize, a sada treba nastojati smanjiti deficite i smanjiti dug. Dakle, tu nemamo veliki prostor za manevriranje u fiskalnom smislu. Dakle, treba djelovati na strukturnoj, socijalnoj razini, na razini zaštite okoliša, na razini institucija i tako dalje. Ja sam govorio o obrazovanju, o inovacijama i o širenju lepeze znanja i vještina. Govorio sam također i o donošenju propisa, govorio sam o poreznom sustavu i tako dalje. A sada se rad uvelike oporezuje, a što je slučaj također i sa kapitalom. Dakle, trebamo smanjiti te poreze. Trebamo možda osmisliti oporezivanje potrošnje ili zelene poreze ili imovinske poreze, poreze na imovinu koji će, koje će manje narušavati situaciju nego što je to slučaj za, e, sa porezima na rad, zato jer rad može onda jedino postati skuplji. E, europske zemlje imaju previše poreza na rad, što je nedosljedno. Želimo stvoriti veću zaposlenost, a imamo preveliku cijenu radne snage. Što tu može poduzeti Europska središnja banka? Europska središnja banka već nudi vrlo niske kamate. I ja smatram da Europska središnja banka nije poput Federal Reserve uh, u Americi koja otkupljuje američki dug ili poput Japanske središnje banke koja otkupljuje japanski dug. Dakle, tu imamo 18 zemalja, no ona može dati određeni doprinos u smislu stabilizacije prihoda i e, interesa, ali ona ne može otkupljivati dug. Govorili ste o objegu kapitala i tako dalje. Naravno da trebamo nastojati to spriječiti. Govorili se također i o svjetskoj arhitekturi G20, odnosno G8, mislim da nije bio dovoljan. G20, s druge strane, se već bliži zamisli jedne djelotvorne arhitekture i to je mm, više slučaj sa G20 u odnosu na institucije koje su nastale iz Bretton Woodsa. Ja tu mislim i na OECD koja se mora prilagoditi na ovu novu situaciju radeći također i sa novim tržištima i sa zemljama u razvoju. Hvala vam e, lijepa. Žao mi je što sam vas morala požuriti, ali moramo se e, pridržavati ovih e, pet minuta, zato jer neće svi zastupnici koji to žele moći postaviti pitanje. Sada riječ imaju zastupnici iz Aldeja i mislim da to moram preuzeti ja na sebe. Hvala vam na mm, ovom radu koji je obavio OECD po pitanju erozije porezne osnovice i po pitanju premještanja dobiti. Dakle, imamo također otvorenu direktivu o nefinancijskom izvješćavanju i odlučili smo da treba izvješćavati više o agresivnom e, poreznom planiranju i tako dalje. Tako da sam ja zapravo na neki način besramno posudila neke vaše preporuke, naravno uz izvještavanje po zemljama. Naravno, mm, većina odbora je uz mene i bojimo se da će možda odbor za pravna pitanja imati nešto malo slabiji stav. No, zapravo pitanja na koja se često vraćamo je da ne smijemo mm, istrčavati predaleko, no ipak netko treba preuzeti vodeću e, ulogu i ja želim čuti što imate za reći o tome. Kada je e, riječ o transparentnosti, Stalno mm, nam e, se žale poduzeća da E, ja, e, općenita transparentnost je različita od porezne transparentnosti, to može biti kazneno djelo u nekim zemljama i da to ne treba činiti. No, e, na što mi kažemo da ako mi to ugradimo naše zakonodavstvo, onda potičemo razna zakonodavstva da je kazneno djelo razotkrivati informacije javnosti. Dakle, Htjela bih čuti vaše mišljenje o tome da li smo u pravu, što se čvrsto držimo od toga ili možda um, postoji li neki dobri razlozi razlog zbog čega bismo se trebali suzdržati. Hvala lijepa. Pa e, BEPS, odnosno erozija osnovice i premještanje dobiti je jedna od najvećih poslovina u koje se upušamo i svi kažu pa to će biti jako teško, a zato je to toliko obećavajuće. Kao što sam rekao prije, automatska razmjena informacija, evo kažemo ne uklonit ćemo porezne oaze, nitko se neće imati gdje sakriti. No to vrijedi za pojedince. Što to znači? To znači da e, mi provodimo zakone, a sukladno zakonu morate plaćati poreze. Ovdje smo razradili niz poreza koji omogućuju pravno da se ne plaćaju porezi. To su niz propisa i zakona koji omogućuju da se izbjegava plaćanje poreza. Dakle, trebamo mijenjati zakone i to u svakoj pojedini zemlji koja sudjeluje u ovom naporu kako bismo došli do jednog ujednačenog pristupa. To ne znači da e, sve porezne stope trebaju biti jednake. Svaka zemlja će sama odlučivati koliko želi oporezivati svoje građane, ali to treba omogućiti kako bismo kao prvo imali na raspolaganju informacije i kao drugo kako bismo spriječili skrivanje i treće, ako poduzeće na vašem e, teritoriju proizvode i zarađuju na e, vašem teritoriju i također tamo stvaraju bogatstvo, a to je svakako dobrodošlo, one tamo stvaraju i radna mjesta, dakle e, trebaju ta mm, ista poduzeća plaćati porez na tu dobit. Mm, također, vi ste postavili vrlo specifično pitanje. Mi u poreznom odboru, u OECD-u i također u G20 radimo na tome, to uključuje Kinu, Brazil, Japan, dakle uključili smo sve. I razradit ćemo niz prijedloga i pravila o za jedno 18 mjeseci o tome i ja bih vas e, doista pozvao, a ako mi dopustite ja ću im e, reći da dođu razgovarati s vama. Dakle, kada razrađujete prijedloge i ako razmatrate jezični izričaj koji koristite u tim prijedlozima, onda on treba biti u skladu s onime što želimo posjeći. Dakle, Potreban nam je jedinstveni standard zato jer će ljudi se onda će pribjegavati onim nižim standardima. To će se dogoditi svugdje, no u svakom slučaju ovo će biti izuzetno postignuće i tu možete onda i ojačati svoje napore. Tu, vam treba naš, eh, tu nam treba vaša politička potpora. To će biti od presudne važnosti za objavljivanje informacija, transparentnost i tako dalje. Mislim da je to loš izgovor što u nekim zemljama kažu da je objavljivanje podataka ili transparentnost kazneno djelo. Mislim da to nije obrana koja drži vodu. Transparentnost i objavljivanje podataka treba biti pravilo, to treba biti standard i to je sastavni dio onoga što pokušavamo učiniti sa erozijom osnovice i premještanjem dobiti. I gospođo se suočavamo sa fascinantnim izazovima. Rješenje, napravo prebacivanja, e, određivanja cijena, dakle je dakle nešto što želimo održati na udaljenosti, no zapravo to je pojedinačni pristup. No što je sa e, informacijskom tehnologijom, koliko imamo tu Google-a, koliko imamo Apple-a ili koliko Starbucks-a ili čega već? Samo jedan. I kako ćete ih oporezivati? Gdje su tu prava intelektualnog vlasništva? Odakle je to došlo? Odakle vi dolazite? Koje je vaše državljanstvo? Gdje radite? To je sve neodređeno. Kako možemo se suočiti sa e, tim prodiranjem tehnologije u poslovni svijet kako to možemo oporezivati? to je ono na čemu moramo poraditi i što mi nastojimo učiniti i naravno reći ću da nam je potrebna sva moguća pomoć. Dakle, udružimo snage. Hvala vam lijepa. Mi e, želimo prvo prikupiti informacije, a nakon toga će uslijediti i zakoni o oporezivanju, a naravno mm, i osigurat ćemo da tu bude ujednačeno da budemo imali ujednačene standarde. Evo, imamo i dalje pitanja iz, od strane članova odbora. Hvala. Hvala gospodinu glavnom tajniku na optimističnom uvodu. U vašoj gospodarskoj prognozi koja je objavljena prošlog tjedna OECD daje preporuke za monetarnu politiku, odnosno govori da se eksplozivna monetarna politika u SAD-u treba i dalje nastaviti i onda e, kad se odstupiti od toga kako bi se stalo na kraj monetarnoj inkontinenciji. Osim toga, europska monetarna politika treba biti ekspanzivnija ako e, pojača inflacionarni pritisak. Dakle, treba Mm, tiskati manje dolara, a s druge strane Europska središnja banka treba tisnuti više eura. E, gospodine Gorija, vi e, ste e, djelovali u, u institucionalnoj stranci u Meksiku i to mi je doista duhovito, zato je to možda ekvivalent naše pučke stranke. Dakle, vi ste se bavili institucionalnim revolucijama i sada je Europska unija upravo prolazi taj proces, a s obzirom na našu nezaposlenost, naročito među mladima, treba će nam nova institucionalna revolucija. Dakle, e, Fed je donijela odluku koja će imati posljedice po Europsku uniju. Dakle, kako posuđivati za e, vlade i za državljane i za institucije. Dakle, kako će taj efekt sužavanja smanjenja utjecati na Europsku uniju i na eurozonu. Hvala vam lijepa. The reason why we're recommended uh, Razlog zašto smo mm, preporučili različiti pristup monetarnoj politici je taj što se e, gospodarske regije nalaze u različitim trenucima u vremenu. SAD je započeo vrlo agresivno promicati niske kamatne stope, a kada im je izmaklo tlo pod nogama, onda je E, počela e, sa kvantitativnim odstupanjima, odnosno što to znači? Središnja banka treba otkupljivati dug same zemlje kako bi smanjila kamatne stope i ne samo to. U kratkom roku da, ali također je započela sa otkupljivanjem u dulji rok i sa hipotekama kako bi na srednji ili do srednje dugi rok, dvije do tri godine, zadržala niske kamatne stope. Trebamo zahvaliti središnjim bankama zato jer eh, je to prihvatila i Britanska središnja banka i sada i Japan. I to je omogućilo da kriza slabije pogodite zemlje, tako što su te banke zadržale čak i umjetno niske kamatne stope kako bi izašle brže iz krize. No Fed ne može i dalje unositi svakog dana e, tisuću milijardi dolara u svoju bilancu, a osim toga to je bila izanredna situacija, a e, kako se kriza oblažavala, Fed je rekla mi ćemo to suziti. Šta to znači? Hoće li povući poticaj? Ne, nego će taj poticaj biti manji, znači umjesto 85 milijardi mjesečno, onda će to biti 80, 75, 60 i tako dalje. Dakle, oni su rekli, to je dobra vijest, mi ćemo vam oduzeti kortizon. I to jest dobra vijest, što znači da se stvari normaliziraju. Umjesto da kažete hvala doktore, toliko mi je drago, onda se hvatate za njegovu kutu i kažete ne, ne, ne, ne, nemojte mi to oduzeti, tržišta su nemirna i kamatne stope rastu i svi su zabrinuti i tako dalje. Dakle, to postepeno smanjivanje od strane Feda je se moglo predvidjeti, bilo je neizbježno. Ja bih čak rekao i poželjno zato jer je to znak normalizacije, a to treba biti dakle uobičajeno stanje. A sada Europa. Europa još nije došla do te faze. Zašto? rast u Europi je u prosjeku jedva pozitivan, e, bit će negativan e, kada je riječ o eurozoni ove godine, no iduće godine se predviđa pozitivan rast, dakle u Europi treba još uvijek niske kamatne stope kako bi se konsolidirao oporavak. Japan je e, razmatrao deflaciju 15 godina i nastoji proizvesti inflaciju od 2%. A uz mnogo napora još tek su došli do 1% inflacije jedva. Dakle, oni imaju vrlo agresivnu monetarnu politiku i odostručuju optek e, novca, optok novca e, znači, na 270 tisuća milijardi jena u dvije godine. Zašto on to podržavaju? Oni to trebaju, trebaju stimulirati gospodarstvo i s druge strane malo daju poticaje na fiskalnoj strani i također se bave restrukturiranjem. No, to su zapravo različite faze u kojima se te zemlje nalaze. Dakle, svakako mi preporučujemo različite monetarne politike različitim regijama, ovisno o njihovim potrebama, ovisno o trenutku i ovisno o razvoju gospodarstva u tom dijelu svijeta. Uh, Hvala vam lijepa. A sada u ime zelenih Sven <clears throat> Dobro jutro, gospodine Gorija. Bilo nam je zanimljivo e, slušati vaše tvrdnje, vaše, e, vaše saznanja o financijskim tržištima. Mogu govoriti na njemačkom, na ovom čudnom jeziku. Najprije hvala lijepa na svim vašim objavama o statusu banaka u Europi, također sve što ste rekli vezano uz kočnicu za dugove za banke i o potrebi e, jačeg razdvajanja. Imam se predno drugo pitanje. Bio sam vrlo mali kada sam prvi puta susrela sa Jeffrey Owensom, i on je tada bio spreman razgovarati sa nevladinim organizacijama o pitanjima porezne suradnje i porezne politike i nas je zapravo iznenadilo kada smo saznali da njena suradnica Carolyn Silverstein je napustila OECD jer je dobila radno mjesto u Bacon McKinsey odvjetničkoj tvrtci koja je prije savjetovala Amazon vezano uz cijene transfera nakon toga e, vaša šefica Mary Bennett je također prešla u istu odvjetničku tvrtku i na posljedku nakon 20 godina službe Jeffrey Owens je sam prešao u Ernst Young, a Ernst Young otvoreno je javio da je prethodno radno mjesto Jeffrey, bilo direktor e, za poreznu politiku u e, sjedištu OECD-a mu je omogućilo jedinstveni uvid u pitanja porezne politike, administrativne politike. Duže od 20 godina Jeffrey je vodio e, djelovanje OECD-a e, na području porezne politike. Na taj način Ernst Young e, reklamira ovu promjenu radnog mjesta Jeffrey-a. Dakle, sada se pitam, ako je netko sakupio iskustvo u javnom sektoru na svjetskoj razini i tada prijeđe e, u Ernst Young, u jednu privatnu tvrtku, pitam se kakve mehanizme imate kako biste spriječili sukob interesa jer znate da ono što je prikupljeno u e, interesu javnosti ne može se samo tako prodati privatnom sektoru koje mjere vi primjenjujete kako biste razjasnili te potencijalne sukobe interesa? Äh, Ovo je vrlo važno pitanje. Kako kombinirati pravo pojedinca nakon dugogodišnjeg radnog iskustva u javnoj organizaciji ili vlasti s njihovim pravom da potom iskoriste to znanje u privatnom sektoru. I u isto vrijeme da izbjegnemo ovo što ste sada opisali, odnosno sukob interesa. Imamo pravila koja se moraju poštovati u ovim slučajevima I kada smo se ponovno susreli s ovim kolegama na njihovim novim dužnostima, oni su bili jako korisni zato što su nam pomagali kako bi osposobili svoju pratnju o tome što mi zapravo želimo. Prije svega želim čestitati i reći da se, se zadnje postrožavanje propisa koje se tiču sukoba interesa održalo, odnosno poduzelo upravo ovdje u europskom kontekstu. i da se vi bavite ovim zanimljivim pitanjem, da mi pažljivo proučavamo vaše propise kako bismo vidjeli možemo li što posuditi od vas i nešto primijeniti sami. Ovo je konstantno pitanje. U SAD-u vidite ministre financija kako podzapočinju raditi u bankama i obrnuto. No, to je najprirodnija stvar na svijetu. Hmm, kao poput gospodina Boba Rubina ili Polsena, oni su bili na čelu banaka i potom su počeli raditi u ministarstvu baveći se pitanjima financijskog sektora. Kao neki prirodni slijed stvari. Postoje propisi koji to uređuju, jednako je i u nekim drugim zemljama, možda neki poduzimaju više mjera predostrožnosti ali to su pitanja o kojima moramo voditi računa. Drago mi što ste to spomenuli. U OECD-u ne samo da se brinemo o tome, jer moramo e, raditi ono o čemu govorimo, već surađujemo i s vladama, dakle, koje se bore protiv korupcije, naročito kad je reč o prekograničnim transakcijama. Osim toga, oni trebaju držati visoke etičke standarde u javnim nabavama, u politikama koje to uređuju. Ne znam kakve veze se ti sustavi imaju sa nizozemcima, ali on mora se naći najbolja cijena za sve. Potom tu su multinacionalne kompanije, smjernice koje uređuju njihovo djelovanje. Ono obuhvaćaju ne samo etička pitanja, već i pitanja ljudskih prava. Nakon rušenja Rana Plasa zgrade u Bangladešu, odnosno se sastali u OECD-u, gdje smo se sastali sa predstavnicima tvrtki. Kao što znate, oni su poboljšali radne uvjete. To je vrlo važno pitanje, važno da ste to spomenuli. Vodimo o tome računa. Budući da ste vi stranke zelenih, pozivam vas da pročitate moje predavanje koje sam nedavno održao u Londonu i tiče se postizanja 0% emisija. Hvala vam. E, sam dobro razumio da ćete postrožiti pravila. Pročitaću ću vaš govor ukoliko mi obećate da ćete postrožiti pravila. Kao što sam rekao, radimo vrlo naporno i vaš doprinos ovdje je vrlo važan, te uvijek nastojimo postrožiti pravila kako bi ona postali praktičnija, fleksibilna, ali i stroga, te što je najvažnije, transparentnija. Morate izbjeći konflikt, e, sukobi interesa, ali morate izbjeći ono što nalikuje na sukob interesa, jer kada ste međunarodna organizacija, to može urušiti vašu vjerodostojnost i zato vodimo računa o ovim pitanjima. Da, to je nešto slično da, ukoliko možemo, kaže predsjedavajuća. Moramo nastaviti sa pitanjima. Nisam prozvala koordinatora EPP-a, te ga sad molim da uzme riječ. On je jako zainteresiran za OECD. Jean-Paul, izvoli. Hvala vam. Želio bih istaknuti da ako se ne varim, da je sjedište oecd u Chateau de la Mouette u htjeli bismo od ove organizacije vidjeti dijela koja slijede ono što govore. Kada je riječ o porezivanju, puno se stvari govori, a malo toga poduzima. 14. studenog OECD je izdao izvješće koje se tiče konkurentnosti u Francuskoj i obuhvaća prijedlog mjera u području poreznih politika. Riječ je o općim e, smjernicama, te bih htio iskoristiti priliku i upitati vas e, što mislite o prijedlogu revizije poreznog zakonodavstva koji je predložio francuski premijer i to na iznenađenje svih pa i samog predsjednika Republike. Dakle, koji su savjeti OECD-a u ovom području kako bi se, kako bi, se, kako bi porezna politika dovela do rasta. Predsjednik eh, Hollande i mi susreli smo se 8. Eh, studenog, dakle 8 dana prije predstavljanja tog dosijeja na koji se pozivate. Naslov je pomozimo konkurentnosti i to se tiče sektora boljih politika. U listopadu smo posjetili Angelu Merkel i predstavili joj izvješće za Njemačku i Eurozonu, potom u Pazosu Koelju. Smo izdali ovaj dokument poput ovog što pokazujemo, ovo ćemo uručiti Grčkoj. To su potpuna gospodarska izvješća, a ovo su nešto kraći dokumenti u kojima se vrši kratka analiza, upozorava na situaciju i daju neki praktični savjeti, bavimo se sa 15 tema za koje smatramo da su od velikog interesa. Što smo rekli francuskom predsjedniku o konkurentnosti? Pa smo se pitanjima zakonodavnog okvira, inovacija, učinkovitog javnog sektora, reforme poreznih politika kojima želimo potaći rasti i zapošljavanje, poboljšavanje obrazovnog sustava te profesionalno osposobljavanje. Vi trošite 32 milijarde na profesionalno osposobljavanje i samo 12% ovoga se troši na traženje radnog mjesta, odnosno na traženje posla. Ovo izvješće pokazuje koliko se troši i na naknade za nezaposlene. Dakle, 32 milijarde se troši na profesionalno osposobljavanje, ovdje vas usmjeravamo kako bolje trošiti taj novac. Potom je ovdje dio koji se tiče uloge Francuske u svjetskoj ekonomiji. Imali smo sastanak dakle, sa predsjednikom koji je trajao 2-3 e, sata. Tu je bila direktorica Međunarodnog monetarnog fonda. A naš doprinos se sveo na predstavljanje ovog izvješća. To je peti dosje koji sam dao predsjedniku Holandu. Prvi smo mu uručili nedugo nakon što je pobjedio na izborima. Dakle, s njim imamo jedan konstantan dijalog. je od nas zatražio da javno objavimo ovaj dosje. Rekao da se slaže, doduše ne sa svim, ali izjavio je da nema ništa protiv da se ovo izvješće javno objavi. I ta javnost strada je isto način eh, kako surađivati sa svjetskim liderima, to smo napravili i eh, sa Meksikom, sa Kinom. Kada je riječ o Kini, to je stvar, stvar je jednostavno modaliteta i načina suradnje sa svjetskim liderima. Pa nadamo se da predsjednik Holand kaže, govornik neće izgubiti vaš dosje, jer ako ste mu već dali četiri ili pet izvješća, onda njegova učinkovitost rada vrlo relativna. Hvala vam. I e sada u ime kluba SND kolegica Podimata. Hvala vam. Pretpostavljam da ne govorite grčki. Dakle, nešto malo. Htjela bih se pozabaviti vašim inspirirajućim, iako ne jako optimističnim govorom. Opisali ste četiri važna nasljeđa prisutna u eurozoni. Govorili ste o niskom rastu, visokoj nezaposlenosti, nejednakosti u prihodima i gubitka povjerenja u javne institucije. O tome nedovoljno govorimo. Potom ste opisali situaciju situaciju. Znate da je ona jako loša u zemljama koje su pod posebnim programima. To su Grčka šest godina, recesija visoka, nezaposlenost, velika nejednakost u primanjima i opasan gubitak povjerenja u institucije. Prije nego što nešto kažem o mjerama, političkim mjerama za nošenje s ovom situacijom, imam jedno osnovno pitanje koje se tiče aktualne situacije. To je, vjerujete li da je ova mračna slika koju ste nam dali, je li taj mračni scenarij bio neizbježan? Je li bio neizbježna posljedica odluka koje su se donijele u vezi s krizom? jesu li učinjene strateške pogreške u mjerama koje su poduzete. To vas pitam zato što mislim da je važno utvrditi jesmo li naučili nešto iz naših grešaka ukoliko ih je bilo i jesmo li u političkim mjerama koje se sada općenito primjenjuju u eurozoni, naročito ovim zemljama koje su pod posebnom u posebnom e, režimu. Mislite li da će se s ovim političkim mjerama uspjeti povećati rast, smanjiti nezaposlenost, naročito mladih, hoće li doći do jednakosti u primanjima, hoće li doći do povratka povjerenja u institucije. Vi procjenjujete da će Grčka imati niži rast nego što to procjenjuje Europska komisija. Možete li mi reći nešto više o tome na čemu se temelji ova vaša procjena? Mislim da ste svi primili ovaj graf, mi ga zovemo krokodil i to zato što se jedinica troškova rada Grčke, Francuske, Italije, Irske, Španjolske i Njemačke. To možete vidjeti na ovom grafu da se već 15 godina, dakle ne govorimo o situaciji od jučer, vi se pitate kako smo došli ovdje, zašto se sad moramo prilagođavati, zašto je prilagodba ovako bolna. Već 15 godina imamo plaće veće nego što je produktivnost. U Njemačkoj je produktivnost veća nego plaće. Dakle, ovdje govorimo o državama koje dijele istu valutu, iste kamatne stope i ista pravila koja se tiču investiranja. I zato je došlo do jaza. To su čeljusti krokodila. Što se sad događa, gospođo? Imamo Španjolsku, deset posto deficita. Ovdje su vam podaci na stranici 25, 10% deficita BDP-a. Jednaka je situacija u Portugalu, Italija, Španjolska 10%. Gdje se oni sada nalaze? Oni su sada na nuli kada je riječ o nacionalnim bilancama. Došlo je do ogromne prilagodbe kada je riječ o jedinici, jedinici jedinice cijene rada. Sada krokodil zatvara svoju čeljust zato što svoje brojke sada smanjuju, one se prilagođavaju, a Njemačka polako možda pre sporo diže plaće te dolazi do konvergencije. Zato što se sada nastoji smanjiti jedinična cijena rada a istovremeno želite povećati produktivnost. Gdje su tu sada računi Njemačke? Bili su na 7% i ostaju na 7%. Ali sada to više ne ide na uštrb ostatka Europe, već na uštrb ostatka cijelog svijeta. Netko sad može reći pa Njemačka bi možda mogla pomoći da prilagodba drugih zemalja ne bude toliko bolna, da slažem se da to ima mjesta za to, ali dolazi do korekcije i to je povijesni trend da se rješava ono što je bilo neodrživo i zato je došlo do krize, sada se to korigira i počinjemo vidjeti rezultate tih mjera. Između ostalog i Grčka ostvaruje neku dobit kada je riječ o proračunu viškove i sada su i sve svi nacionalni računi ovih država u boljoj situaciji nego što su bili. Hvala vam. Sad imamo problema sa vremenom. Imamo još četiri pitanja i primit ću ih sve odjednom i ukoliko ne završimo na vrijeme, to će, nećete imati vremena za obratiti se medijima. i zato vas neću ograničiti u vremenu za izlaganje. Imam gospodina Langea, gospodina Bokrosa i Filipa Lamberta. Dakle, iskoristit ćemo ove svoje catch. Ja i Werner, izvoli. Vielen Dank, Hvala lijepa, glavni tajniče. Kada krokodil napokon zaklopi čeljusti, mislim da se situacija ipak neće poboljšati. Unatoč tome, mislim da vaš opis da izvozna snaga Njemačke ne ulazi samo u eurozonu, već ide i u smjeru Azije. Mislim da to ništa neće izmijeniti vezano uz nejednakost u Europi. Imam jedno drugo pitanje. Već 20 godina me ljuti da OECD vrijednost strukovnog obrazovanja ne priznaje. E, razina majstora u Njemačkoj sigurno se može usporediti sa E, s fakultetskom naobrazbom u drugim zemljama, a OECD već godinama ovaj, ovu njemačku kvalifikaciju ne želi poistovjetiti sa e, prv, e, prvostupnicima. A sada kada vidimo kako raste nezaposlenost mladih, onda vjerojatno i OECD će uvidjeti da njemački sustav dvojnog obrazovanja ne može biti pogrešan. Dakle, istodobno obrazovanje u praksi, obrazovanje u školi. Pa me zanima da li OECD možda razmišlja, možda razmišlja o tome, možda sa gospodinom vranjkom Henom koji jako dobro poznaje kapitalizam. Hoće li OECD izmijeniti taj pogrešni sustav vrednovanja, ali vidimo da e, postoji u jugoistočnoj Europi nezaposlenost od 50% mladih, a u Njemačkoj samo 6,9% mladih je nezaposleno. Uzet ću sva pitanja, dakle sačuvajte mjesta za odgovore, to ću ubrzati stvari. Dobro jutro. Ja sam suizvjestitelj za trojku. Ako biste posjetili zemlje trojke i rekli da su, se, da su plaće veće od produktivnosti, imali biste problema pri povratku. Ali šalo na stranu. Ja se ne slažem s vašom analizom kada je riječ o troškovima rada. Mislim da nije došlo do tog povećanja zato što su plaće velike, već zato što se potražnja u tim zemljama smanjila. Dakle, budući da imamo manji zahtjev, odnosno potražnju za robom, odnos proizvodnja, za zapošljavanje, se smanjuje. Tu dolazi do rasta jedinične cijene rada. To je problem sa potražnjom općenito u Europi. Jeste li razmislili o ovom pitanju? Hvala vam, kolega Bokoš. Hvala vam. Možda mogu postaviti pitanje koje se tiče porezne politike. Kad je riječ o ovom aspektu važne su četiri čimbenika koje imaju jako veliku ulogu kada je riječ o javnom dugu. A međutim to se odnosi na cijeli, ne, na cijeli porezni sektor. Dakle, zanima me koje su glavne reforme za smanjivanje, za poboljšanje situacije u financijskom sektoru južnog, južne, južne Europe, odnosno mediteranskog dijela Europe. Hvala vam. I na koncu, Filip ima riječ. Dobrodošli. Kada govorite o reformi bankarskog e, sustava i potrebi rješavanja problema utaje poreza, slažem se s vama. Htio bih se pozabaviti sa američko-evropskim sporazumom, TTIP-om. Njime se pokušava dokinuti pitanje netarifnih e, carinskih barijera, ali vi dobro znate da se one uglavnom tiču propisa zaštite okoliša i socijalnih prava. E, ne vidite li ovdje određeni rizik da ako se bavimo netarifnim barijerama, da zapravo povećavamo pritisak, odnosno povećavamo nejednakost u društvu. Dobro, vraćamo se evo sada na početak na Wernerovo pitanje, kaže predsjedavajuća. Vještine, vještine, vještine. Rekao bih, gospodine da se ne slažem s vama da OECD ne daje vrijednost e, stručnom osposobljavanju. Mi pokušavamo reći da je to toliko vrijedno da ako vi ne dovršite ciklus i ne dobijete diplomu da zapravo tada nemate ništa. Ono što mi želimo reći, moramo utvrditi sustav da nakon završetka jedne godine dobivate diplomu da ste završili jednu godinu, nakon dvije godine da ste završili drugu godinu osposobljavanja i to vrijedi na tržištu. Trebali bismo promijeniti mentalitet da ako nemate završnu diplomu, da onda nemate ništa. Zato što imamo velik broj ljudi koji odustaju tokom školovanja. Ne idu svi na sveučilište, ali to nije ni potrebno. Neki ljudi mogu e, steći potrebna znanja kroz specijalističko osposobljavanje, profesionalno osposobljavanje. I po prvi put smo ikad izmjerili, odnosno sporedili situaciju sa 24 zemlje kada je riječ o vještinama. I zato govorimo, nije riječ samo o obrazovanju, već kako se i ono transferira u kompetencije i vještine koje su relevantne za tržište rada. To nisu ne vještine za kojih mi pripremamo, već to su vještine koje su potrebne u stvarnom svijetu. Zato što imamo neusklađenost, mi stvaramo ljude čije vještine nisu potrebne, koje se ne tražimo paradoks milijuna nezaposlenih ljudi, tisuće, ljudi, tisuće tvrtke traže, traže e, radnike i ne mogu ih naći. Dakle, za nas je dvostruki sustav obrazovanja vrlo važan. Njemačka je recimo zanimljiva zato što će imati koristi od turizma kojim će svi doći vidjeti kako oni rješavaju situaciju sa tržištem rada. To imamo čitavu kulturu koja se tiče e, odnosa državnih tvrtki, e, privatnih sustava obrazovanja. To je postao model kako biste trebali odgovarati na krizu. Dakle, zalažemo se jako za ovo, htjeli bismo ovo znanje, ovu dobru praksu proširiti. A govornik je prešao na francuski jezik. Kad je riječ o jediničnoj cijeni rada, ona je povezana sa potražnjom, pa naravno potražnja je slaba, to zato što je rast slab. ako prodajemo proizvode koje nitko ne kupuje, naravno da to ima posljedice, ali ne nužno u troškovima. Dakle, moramo se prilagođavati. Produktivnost se može izraziti količinom, može se vidjeti koliko proizvođač proizvodi u jedinici sata, u svaki pola sata. Iako je došlo do rasta prihoda, bez obzira na produktivnost, naravno da će to smanjivati konkurentnost tijekom razdoblja od recimo 15 godina. Dakle, nije riječ o problemu do kojeg je došlo tijekom krize. To je e, proces koji traje već 15 godina. Zato mislim da je ova analiza dobra. I to vidite na ovom grafu. Vidimo Ukratko, povijest europskog gospodarstva. To objašnjava što se događa, dovoljno je pogledati graf da bismo stekli uvid. Potom eh, pitanje koje se tiče oporezivanja. Da rekao bih Vlade ne trebaju biti jednake, nemaju sve jednake potrebe. Međutim, uvijek postoji mogućnost da se smanje troškovi i da se pruže učinkovitije javne usluge. To se može učiniti putem smanjenja troškova. Javne, javna poduzeća, na primjer, Neću sada govoriti o privatizaciji, je li ona potrebna ili nije, ali potrebna je veća, e, tra, veća transparentnost u poslovanju, jednaki uvjeti za sve. Potom, kada je riječ o poreznim politikama, svakako je potrebno ići u onom smjeru u kojoj će se povećati porezni prihodi. Kada govorimo o javnim sektorima, možemo prvo što pomislimo je zdravstvo. Troškovi zdravstva su jedni od glavnih troškova u državi. Oni ubrzano rastu i to dovodi do problema u poreznim politikama. Moramo voditi računa o tome da je naše stanovništvo stari, a to dovodi do rasta zdravstvenih to ono troškova u zdravstvu. To vrlo jasno utječe na proračune zemalja. Govorimo tu o potrebama zdravstvene skrbi za starije osobe, govorimo o kroničnim bolestima starijih osoba. I samo po sebi nameće se pitanje pa nije li potrebno razmisliti i vidjeti možemo li naći rješenje za ovakvu situaciju, možemo li koristiti više generičkih e, lijekova, možemo li poboljšati učinkovitost bolničkog sustava u kojem bismo se trebali koncentrirati zbilja na najteže bolesnike, na najozbiljnije slučajeve. Dakle, ovdje govorimo o E, kvaliteti, o dostupnosti, o troškovima. To se odnosi na sve druge javne usluge. Govorimo o vodoopskrbi ili govorimo li o obrazovanju. Uvijek se moramo koncentrirati na najbolju praksu iz koje bismo trebali učiti i shvatiti kako pružiti visokokvalitetne javne usluge uz smanjenje troškova danas e, su proračuni u svim zemljama ograničeni, nemaju puno manevarskog prostora. osim toga, vezano za zadnje pitanje, nisam rekao da je TTIP rješenje za sve. Ali neka ravnoteža se može postići. Kao što ste vi rekli, postoje ove netarifne barijere govorimo o 3, 4 posto. Ali kako se prije pregovaralo? Govorilo se trebate smanjiti tarife za za jedan sektor, mi ćemo onda smanjiti tarifu u drugom sektoru, a danas e, znamo da je najbolje rješenje da jednostavno dođe do jednakomjernog e, smanjenja u svim sektorima jer moramo se povezivati sa svjetskim sa vrijednostima na svjetskoj razini bilo da govorimo o Ruandi ili o Njemačkoj. Svaka od ovih zemalja može e, dati svoj doprinos svjetskim vrijednostima, biti specijalizirana u jednom sektoru. Kada govorimo o Njemačkoj, prvo što padne na pamet je su automobili, a morate znati da 40% proizvedenih automobila uopće nije proizvedeno u Njemačkoj. Zemlja poput Njemačke je vrlo konkurentna kada je riječ o manufakturi, ali je vrlo nekonkurentna kada je riječ o uslugama. I ona bi tu trebala povećati svoju konkurentnost. Dodatna vrijednost, recimo tu je Kina, Kina je puno jača u nekim sektorima od SAD-a. Vidimo veliku disproporciju snaga potrebno učiniti dodatne analize na tehničkim, e, tehničkim dijelovima, vidjeti koji su statistički pokazatelji, a sve to prije nije bilo moguće učiniti. Kako bismo bili konkurentni u izvozu potrebno je smanjiti poreze koje se tiču izvoza. Na taj način e, se može pomoći tvrtkama i ukupnim e, gospodarstvima. Na taj način se može poboljšati trgovina. Danas e, se možemo u tom smislu poslužiti čitavim nizom administrativnih e, propisa. Nekad se roba zadržava u lukama, potom ova roba, ukoliko je ona osjetljiva, propada i na taj način se utječe na trgovinu. Međutim, tu je potrebno stvari e, drugačije postaviti, ne, ne stalno gledati kroz e, prizmu što mi ti možeš dati, te ću ja onda razmisliti o tome što ja tebi mogu dati. Trgovina mora postati jedan od velikih e, motora rasta. Thank you very much and thank you very much for your, your spirited intervention. Hvala lijepo i hvala na svim vašim pitanjima. Mislim da se zapravo ono što vi radite i mi radimo poklapa i Drago mi je što mi ništa nećete zaračunati za sve što sam posudila od vas e, za našu direktivu o objavi nefinancijskih podataka. Sada ću predati predsjedanje Pablu, obzirom da moram otići na tiskovnu konferenciju, ali vratit ću se. Hvala.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 razmjena gledišta sa gospodinom Šemetaom, povjerenikom za oporezivanje i carinsku uniju, reviziju i borbu protiv prijevare. Podijelit ćemo razmjenu gledišta na dva dijela od 60 minuta. U drugom dijelu ćemo govoriti o porezima, u prvom dijelu o carini. Najprije ću dati komisiji Najprije ću dati povjereniku deset minuta. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi kolege. Vrlo mi je drago što sam ovdje na sastanku vašeg odbora kako bi iznio kratki sažetak o dosadašnjim postignućima. To je dobra prigoda da spomenem najvažnije zakonodavne akte i ključne projekte u Europskom statističkom sustavu. Započet ću sa spominjanjem konkretnih postignuća koji su rezultirali iz uske suradnje između komisije i Europskog parlamenta. Pojačani ekonomski nadzor i koordinacija su definirali nove zahtjeve i ulogu za e, službenu statistiku na nacionalnoj razini i razini Europske unije. Veza između mjera ekonomske politike i vjerodostojnosti statističkih podataka je primljena na znanje i jasno naznačena. Komisija je primjela snažnije alate za kontrolu kvalitete javnog deficita i statističkih podataka o dugovima koje su generirala nacionalna tijela te također središnja vlada. E, komisija je delegirala odluku koju je doprinio i parlament i odredila je potrebne podatke za istragu i kazne koji se primjenjuju kada dolazi do ozbiljnih narušavanja e, i kršenja propisa. Nadalje, inicijativa parlamenta vezano uz E, six pack i jamstvo za e, neovisnost Nacionalnog statističkog instituta je također stavljeno u prvi plan. Odbor je odigrao vrlo važnu ulogu u definiranju popisa statističkih indikatora koji se primjenjuju na identificiranje makroekonomskih neravnoteža. Sve su to ključni koraci u smjeru jačanja komisije, a posebice Eurostata, potrebnim instrumentima koji osiguravaju određivanje ključnih ekonomskih indikatora najviše kvalitete. U Prošlost je jasno pokazala da ne postoji jamstvo kvalitete bez učinkovitih mehanizama kontrole. Transparentnost i odgovornost su bili u centru pažnje rasprava o Europskom statističkom programu za godine od 2013. do 2017. Konstruktivni pristup kojeg je primijenio odbor Ekon i snažna podrška tog odbora je pomogla osiguravanju dostatnih financijskih resursa za proizvodnju europskih statistika statističkih podataka. Također vrlo bitan projekt je revizija e, ESE, odnosno metodološki standarda za nacionalne bilance. Potreba za usvajanjem ESE e, je postala očita, no međutim pregovori o određenim elementima su bili vrlo teški. Komisija cijeni podršku parlamenta o većini ključnih tema. E, e, ključni dosjeji su već bili uspješno zaključeni i provedba je započela. Drugo, želio bih spomenuti e, nezaključene zakonodavne dosjeje. Postoji još nekoliko inicijativa koje bi trebalo uključiti u ubrzani zakonski postupak. Najvažniji je takozvani zakon o statističkim podacima. To je najbitniji pravni akt koji uređuje generiranje europskih statističkih podataka od strane nacionalnih statističkih instituta i Eurostata. Od 2011. godine Europski parlament je iznova pozivao na dostatna jamstva e, u smislu vjerodostojnosti europskih statističkih podataka, posebice u kontekstu e, pojačanog ekonomskog upravljanja. Prijedlog komisije da se revidira zakon o statističkim podacima je bio potaknut istim načelima. Potrebno je ukloniti nedostatke koje je E, koji, nedostacima koji su otkriveni u sustavima nekih država članica, a koji potkopavaju vjerodostojnost europskih željezničkih podataka e, u svijetlu financijske krize. Mogu, moram naglasiti da potreba E, za postojanje profesionalnih neovisnih nacionalnih instituta postaje sve važnija kako bi se osigurala statistička koordinacija i na nacionalnim razinama. Prošlog prosinca odbor Ekona je gotovo jednoglasno usvojio nacrt izvješća koji je bio na tragu ove argumentacije. Svi prioriteti su pomaknuti sa stvarnih sustavnih rješenja u smjeru uspostave posebnog statusa za Eurostat. Ipak ću naglasiti još jednom da neovisnost Eurostata je već sada pravno zajamčena Naime, odlukom, komisije iz 2012. godine o Eurostatu iskustvo je pokazalo da e, na razini Europske unije se ispunjavaju sva očekivanja i dužnosti. To je bilo potvrđeno i izvješćem e, Savjetovnog odbora za e, upravljanje fizičkim podacima, no međutim nema sumnje da Europska unija sama po sebi ne može zajamčiti visoku vjerodostojnost europskih željezničkih podataka koji po svojoj prirodi ovise o podacima koje šalju, koja šalju nacionalna tijela. Standardi i zaštitni mehanizmi stoga moraju biti jednaki za sve aktore na svim razinama europskog statističkog sustava E, Europski savjetodavni odbor za upravljanje statističkim podacima je izrazio istu zabrinutost u svom godišnjem izvješću za 2014. godinu kojeg je podnio nedavno parlamentu. Također neki elementi odredbi koji se tiču e, glavnog ravnatelja Eurostata e, ne uzimaju u obzir institucionalnu ravnotežu, već e, čak nadmašuju pravila koje se primenjuju na države članice i time stvaraju neravnotežu između europskih i nacionalnih razina. Unatoč tome komisija je pripravna nastaviti sa pregovorima sve dok ne uspostavimo ispravnu ravnotežu u okviru ove strateške reforme. Započeli smo raditi na prijedlogu za uredbu o provedbama za kvalitetu statističkih podataka u postupku makroekonomskih e, neravnoteža od presudne važnosti da se osiguraju kvalitetni podaci koji su potrebni za glatko obavljanje <clears throat> MIP procjena. E, već je bilo zatraženo od strane Ekofina e, u studenom 2014. godine da se to učini. Mi pozdravljamo nacrt izvješća gospodina Epinka po tom prijedlogu. Posebice komisija uvažava da izvjestitelj podržava potrebu usavršavanja sustava nadzora nad statističkim podacima vezano uz MIP relevantne podatke, ugrađivanje jasnih zahtjeva i postupaka ranog identificiranja i nadzora makroekonomskih neravnoteža je od velike važnosti. Komisija se raduje tome što će ostvariti brzi napredak u ovom dosjeu i računa na razumijevanje i podršku parlamenta. Treće, Zaključno ću spomenuti ključne projekte u razvoju statističkih podataka. Želim zahvaliti gospođi Sharon Bowles na njenoj aktivnoj ulozi na konferenciji o implementaciji e, europskih računovodstvenih standarda za javni sektor koja je bila organizirana u svibnju ove godine. Ta konferencija je jasno pokazala da postoji potreba i zamah za usklađivanje E, računovodstveni standarda za javni sektor koji se temelje na načelu nastanka poslovnog događaja. E, EPSAS je osjetno povećao spojivost financijskih podataka za pojačanu ekonomsku suradnju. Također je doprinio poboljšanju financijskog upravljanja od strane vladinih tijela. Komisija će nastaviti sa provedbom ovog projekta, obzirom da su povratne informacije do sada bile vrlo pozitivne. U sljedećem koraku će predložiti ključna načela i detaljni strateški plan za implementaciju ovog projekta, uzimajući u obzir relevantnost EFSOS projekta za upravljanje kvalitetom financijskim statističkim podacima vlada, komisija računa na snažnu podršku parlamenta u svim stadijima. E, također vrlo bitna inicijativa je novi krug stručnih ocjena koji obuhvaća sva načela e, Europskog e, kodeksa prakse za statističke podatke. Sukladno Europskom savjetovnom odboru za upravljanje statističkim podacima i preporuke za to tijelo, koordiniranje sa nacionalnim statističkim sustavima, jedan od glavnih aspekata ovog vrednovanja Pilot faza je zaključena i e, implementacija će započeti i sljedeće godine. Rezultati će biti glavni izvor detaljnih neovisnih informacija o stupnju suglasnosti sa kodeksom ponašanja. To će nam omogućiti najvrednije elemente za budući buduće prijedloge u smislu osiguranja kvalitete na razini Unije i na nacionalnoj razini. Na posljedku želio bih vas izvijestiti da je komisija inicirala sveobuhvatno razmatranje o budućem pristupu osuvremenjivanja, generiranja europskih statističkih podataka i povezanih aspekata upravljanja. Projekt je lansirao Eurostat i njegovi partneri unutar europskog statističkog sustava, kratkoročna radna skupina na visokoj razini koja uključuje Eurostat i nekoliko država članica je uspostavljena. E, rezultati takvih razmatranja će uzimati u obzir važeću viziju i o njima će se raspravljati na E, odboru Europskog statističkog sustava u svibnju sljedeće godine. Ove buduće inicijative pokazuju e, e, svijest komisije o izazovima s kojima se suočava europska statistika. Sve ovo, se, izražava i našu motivaciju na način koji, pokazuje da se sve to mora osnažiti na učinkovitim metodama. Svi ovi projekti zahtijevaju E, pojačane financijske i upravne napore na svim razinama. Nadam se da će parlament ponuditi podršku za osiguravanje relevantnosti i vjerodostojnosti europskih statistika. Hvala lijepo povjereni, povjereniku Meta. Dajem riječ koordinatoru EPP-a, Franse Konseru i Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala gospodine povjereniče što ste još jednom došli na naš sastanak. Imam e, dva vrlo konkretna pitanja, a mm, siguran sam da ćete nam e, i dalje dati konkretnije podatke. Dakle, imamo dvije zabrinjavajuće situacije, barem u Francuskoj, odnosno htio bih znati dokle je došlo razmatranje pitanje, pitanja PDV-a, barem smanjene stope PDV-a kada je barem riječ o njegovom numeričkom obliku. I još drugo pitanje se odnosi na PDV. Dakle, riječ je o demonstracijama u Francuskoj za povećanje stope PDV-a za kolje jer s jedne strane se optužuje da Europu daje kriva zbog te iznenadne promjene stope, a s druge strane čini se ipak da situacija nije toliko jednostavna i da bi se smanjena stopa barem mogla održati za jedan dio te djelatnosti, znači ono što se ne odnosi na oklade i prodaju trkačih konja. Objašnjenje koje su Francuzi dali je e, dosta komplicirano, paradoksalno i dvosmisleno, a sad nekoliko mjeseci od europskih izbora kada ćemo morati dogasivati da Europska unija nije izvor svih zala, kao što kažu populisti, htio bi čuti koji je sa Europskoj komisije kada je riječ o PDV-u koji se primjenjuje na konje. Hvala. Hvala. Imamo mm, tu pitanje o porezima, a iako smo razgovarali o statistici, ali pretpostavljam da gospodin povjerenik želi odgovoriti. Da, ja sam trebao ovih sat vremena govoriti o statistici, no evo, nailazim na pitanja o oporezivanju i također o važnim dosijema u vezi sa porezima. Ja ću ukratko odgovoriti na to pitanje. Dakle, smanjene su sope PDV-a, dakle, kako bi komisija mogla mm, mm, proizvesti jednu procjenu mm, smanjenih stopa PDV-a, trebamo dakle procjenu koja je još u tijeku, uvijek e, upravo smo završili javno savjetovanje i također e, imamo sve podlegu koje su nam potrebne za ovu studiju i ocjenu smanjenih stopa u Europskoj uniji i sada moja služba radi na procjeni učinka ova procjena učinka bi trebala biti gotova do kraja ove godine ili do početka iduće godine i ova procjena učinka će biti objavljena, bit će stavljena na raspolaganje svim dionicima koji su zainteresirani za ovu tematiku. Drugo, drugo pitanje koje se odnosi na PDV na konje i s time povezane usluge. Ovdje moram e, nešto jasno i glasno reći. Dakle, postoji presuda Europskog revizorskog suda sukladno kojoj sustav smanjenih stopa koji se primjenjivao na ovu djelatnost u Francuskoj je u suprotnosti sa ured, odnosno direktivom o PDV-u. A budući da živimo u vladavini prava, naravno da se sve zemlje članice, uključujući Francusku, moraju pridržavati onoga što su jednoglasno usvojile u vijeću. I želim vas također podsjetiti da 2009. kada je došlo do najnovije revizije direktive o PDV-u, da su se smanjile stope PDV-a za ugostiteljske djelatnosti, što je bilo otvoreno za raspravu i Francuska nije postavila to konkretno pitanje o, u vezi sa PDV-om na konje tako da direktiva u tom dijelu je ostala nepromijenjena. Što to znači? Da, pa, Francuska kao i svaka druga zemlja članica mora primjenjivati odredbe direktive kako su one usvojene i dogovorene. Naravno, postoje drugi načini na koje se može pomoći ovome sektoru i vjerujem da bi francuska vlada mogla provesti određene mjere, a također iskoristiti europske fondove za pružanje potpore u ovome sektoru. Komisija je spremna surađivati sa francuskim vlastima u iznalaženju drugih načina rješavanja problema u ovome sektoru. Hvala lijepa gospodine povjereniče. U ime SND-a dajem riječ gospodinu Onjoku. Hvala Pavlo. Mm, dobar dan. Gospodine povjereniče, drago mi je što mogu podući crtu pod situaciju. Nakon nekoliko dana od glasovanja Europskog parlamenta o urodbi Europskoj statistici, parlament je odobrio velikom većinom vaše, vaše 617 glasova za i 20 glasova protiv. Znamo koji je bio prijedlog parlamenta. Prijedlog komisija je davao veći kredibilitet nacionalnim institucijama jačajući njihove kodekse prakse i također jačajući e, ulogu komisije kao koordinatora europske statistike. Stav parlamenta koji predstavlja međutim najveću prepreku se nalazi u našem prijedlogu o Eurostatu, odnosno smatramo da je potrebno ojačati neovisnost Eurostata i njegovog glavnog direktora ne kako bismo to doveli u pitanje ponovno danas, nego kako bismo se suočili sa nepredvidljivim pojavama. Odnosno, iznenadila nas je kriza u Grčkoj i da je ovaj tekst bio na snazi tada, onda bi se sigurno stvari drugačije odvile jačanje neovisnosti Eurostata e, zahtjeva također suglasnost parlamenta i e, također za imenovanje glavnog direktora koji mora biti neovisan od političkih pristisaka i to također vrijedi za ulogu komisije i komisija sada igra tu političku ulogu. Mislim na e, njezin utjecaj u trojki ili također na njezinu važnost u postupku europskog e, semestra. Dakle, ne želimo sada remetiti e, ravnotežu između europskih institucija niti dovesti u pitanje neovisnost komisije. Upravo suprotno, odnosno radi se o Eurostatu, Europskom uredu za statistiku zatražiti od nacionalnih institucija više transparentnosti i neovisnosti znači da trebamo to zražiti i od Eurostata i također treba poticati na to zemlje koje su manje napredne po ovom pitanju. Komisija je do sada se protivila neprihvatljivosti e, u savjetovanju sa parlamentom. I moje pitanje jeste li spremni raditi sa parlamentom kako bismo iznašli kompromis po ovim pitanjima. Uh, Hvala vam na ovim pitanjima i još jednom vas e, pozdravljam. Dobro jutro. Biće mi također drago nastaviti našu raspravu nakon glasovanja u Europskom parlamentu o samoj uredbi. Evo samo nekoliko napomena. U svojem izlaganju ste rekli da, da je uredba bila na snazi prije tri godine ili četiri pet, koliko već, onda se vjerojatno ne bismo morali suočavati sa problemima u vezi sa grčkim statističkim podacima. Ja moram reći da, međutim, to nije tako, zato jer se problem sa grčkom statistikom pojavio već u podacima 2005. godine i komisija već 2005. godine predložila amandmane e, izmjene i dopune uredbe kako bi se riješilo konkretne probleme u vezi e, sa statističkim podacima. No, nažalost, u tom trenutku zemlje članice se nise mogle sporazumjeti oko tog prijedloga i pojavio se e, samo problem u vezi sa grčkim e, podacima. I zbog toga se dogovorilo da se ojača uloga Eurostata da se Eurostatu pridaju veće ovlasti. No, mislim da je naš zajednički cilj znači konačan sporazum o takozvanom statističkom zakonu. I kao što sam spomenuo u parlamentu, tijekom plenarne sjednice, naravno da je komisija spremna razgovarati o konačnom kompromisu i da će nastojati učiniti sve što može kako bi usaglasila stavove e, parlamenta i vijeća oko nekih ključnih pitanja. No, važno je da imamo isti cilj, odnosno ojačati europski statistički sustav. I na toj osnovi mislim da još trebamo riješiti neka otvorena pitanja, a jedno od tih je statusa Eurostata. Također e, moram se prisjetiti nedavnog izvješća Europskog savjetodavnog odbora za e, upravljanje statističkim podacima koji je iznio ocjenu neovisnosti Eurostata i u svom izvješću zaključio, a ovo izvješće je dostupno zastupnicima parlamenta, dakle zaključio je da Eurostat uživa potpuno neovisnost i također udovoljava svim zahtjevima predviđenima u kodeksu prakse. Dakle, to je važna informacija o kojoj valja voditi računa prilikom nastavka pregovora o ovom važnom dosjeu. No, kao što sam rekao, mi ćemo nastojati učiniti sve što je u našoj moći i Moji suradnici su već e, počeli razmatrati mm, nove e, putove kojim bismo mogli krenuti u usvajanju ovog zakonodavnog akta. Hvala. Hvala vam lijepa. A sad u ime ECR-a, gospodin Epping. Hvala gospođo predsjednice, hvala gospodine povjereniče na lijepim napomenama o ovom izvješću o statistici i također o postupku makroekonomijske neravnoteže o čemu ćemo uskoro odlučiti. No, moje se, pitanje odnosi na porezne transakcije. Ovdje u Ekonu se o tome raspravljalo prije tri godine i tada sam, ako se dobro sjećam, rekao da je to dobar primjer loše zamisli. No, nedavno je Francuska središnja banka rekla da taj porez predstavlja e, golemi rizik e, zemljama i također može ugroziti financijsku stabilnost. To je izjavio u Financial Timesu 27.10. Ja se slažem. Također, pravno mišljenje pravne službe Europskog vijeća je da je taj porez ilegalan zbog ekstrateritorijalne prirode. Bundesbank je kasnije rekla da bi porez mogao više osuditi na jeftini novac SP-a. Dakle, to je primjer poreza gdje su zamišljeni prihodi već utrošeni dva puta, a bez da je novac primljen. Dakle, s obzirom na sve te probleme, gospodine povjereniče, i s obzirom na vaše ograničene resurse, niste li možda izgubili previše vremena na oporezu na financijske transakcije? Da, rekli smo da nećemo govoriti o oporezu, ali ako želite odgovoriti, izvolite. Ovisi o vama. Pa čini se da su pitanja u vezi s porezima zanimljivija od statistike, Mm, smatram da bi oni trebali biti ravnopravni. No, dakle, kada je riječ o porezu na financijske transakcije i situacijom u vezi s time, dakle, kao prvo, želim vas e, podsjetiti, gospodine Epping, da je ovaj parlament nedavno glasovao ogromnom većinom za prijedlog e, tog poreza i to sa izvrsnim e, zamislima o tome kako poboljšati taj prijedlog i mislim da će naše zemlje članice temeljito proučiti te e, zamisli koje se nalaze u izvješću Europskog parlamenta i siguran sam e, da će i uvažiti neke od tih prijedloga u postupku pregovora. Kada je riječ o drugom pitanju, mislim da mnogi se pozivaju na mišljenje pravne službe vijeća i izvode iz toga neke uopćene zaključke. Želim istaknuti da je pravna služba vijeća dala svoje mišljenje o vrlo konkretnom aspektu prijedloga porezivanja financijskih transakcija, dakle ne sa, o samom prijedlogu kao takvom, nego o e, jednom stavku prijedloga. I komisija smatra da to mišljenje nije točno i pravne službe komisije, odnosno pravna služba, je već izradila izvješće koje će iznijeti jasne argumente zašto smatramo da to mišljenje nije točno. To izvješće će biti predstavljeno zemljama članicama prilikom sljedećeg sastanka u okviru radne skupine koja će se održati u prosincu. I uvjereni smo da će stav komisije u ovom e, primjeru biti ispravan, da je on točan i da sam prijedlog e, doista poštuje odredbe ugovora. Također želim napomenuti da ne smijemo zaboraviti da u smislu poreza na financijske transakcije smo sada u fazi ojačane suradnje, a to znači da su zemlje članice dobrovno pristale da nastavi rad na tom prijedlogu i također da same iznađu kompromise kako uvesti u porez na financijske transakcije u tih 11 zemalja članica. Sada je sve u rukama zemalja članica, a ja mm, očekujem rezultate njihovog napornog rada. Već smo završili prvo čitanje u vijeću i sada treba poraditi na političkom kompromisu. Nadam se u tom smislu da će zemlje članice članice koje sudjeluju imati dovoljno političke hrabrosti da se sporazumiju o tom političkom kompromisu i to što prije. Hvala vam lijepa. U ime je zelenih Filip. Yes, welcome, Commissioner. Uh, on, uh, Dakle, gospodine povjereniče, u vezi sa statističkim podacima znate važnost koju pridajemo širenju lepeze pokazatelja iz um, BDP-a koji se koristi u sve svrhe, naročito u području E, socijale i zaštite okoliša. Mm, htio bih vas pitati koji je napredak ostvaren u vezi sa tim pokazateljima i kako će oni biti stavljeni na raspolaganje donositeljima odluka u Europskoj uniji, dakle mm, u vezi s onim što želimo prikupiti i kako možemo pristupiti prikupljanju tih podataka. Istina je, kao što dobro znate, da komisija radi na ovom području i izradili smo konkretan projekt e, o izraženju iz okvira BDP-a, što će uključivati ne samo pokazatelje vezane za BDP, nego i pokazatelje koji će prikazati što to znači za različite e, društvene skupine, što to znači u gospodarskom smislu i tako dalje. Možda bi kolega mogao bolje pojasniti kada mm, ćemo prvi put objaviti te podatke, zato jer radimo u uskoj suradnji sa e, OECD-om. Mm, ja smatram da je jedan od problema u vezi s tim projektom taj da zapravo E, vremenski rokovi za te pokazatelje su vrlo različiti u trenutku kada možemo prekazati podatke u vezi sa BDP-om, što možemo učiniti vrlo brzo nakon referentnog razdoblja, ostali podaci još nisu dostupni. I napravo glavni problem ovdje je kako izgladiti te razlike u vremenskim razdobljima kako bismo mogli u istom trenutku objaviti podatke o BDP-u i podatke koji se tiču učinka smanjenja ili porasta BDP-a na različita područja. No možda kolega može to dopuniti. Evo, samo da se nadovežem na ono što je rekao povjerenik Šemeta, odnosno imamo dvije opcije, odnosno proširiti područje primjene, dakle mjeriti ono što se naziva napretkom društva, dakle da to imamo uz BDP koji je zapravo mjerač brzine uz BDP da imamo popis pokazatelja koji će obuhvatiti i socijalna pitanja i pitanje zaštite okoliša i također pitanje distribucije na e, domaćinstvo. Također Mm, zato što su se spomenule publikacije koje će biti objavljene za nekoliko dana. U listopadu smo objavili takozvanu flagship e, publikaciju o mm, pokazateljima za Europu 2020. gdje imamo razne vrste pokazatelja koji se uspoređuju sa ciljnim vrijednostima koje su usvojene u Europskoj uniji i u zemljama članicama. Drugo, sljedećih nekoliko dana ili tijekom sljedećeg tjedna ćemo objaviti izvješće o monitoringu za održivi razvoj. To je dvogodišnje izvješće koje e, za sve pokazatelje uzima u obzir sve pokazatelje, ali nadam se također da je vrlo čitko. Također, druga mogućnost je požuriti u onim područjima gdje imamo taj vremenski jaz između gospodarskih pokazatelja s jedne strane i s druge strane socijalnih i ekoloških pokazatelja. Naravno, ne možemo imati čitavu lepezu pokazatelja, ali po pitanju ekologije usredotočujemo se na sakleničke plinove i energetiku i to smo uzeli kao neku vrstu standarda i također ubrzali smo mm, mm, procjenu CO2 u vezi sa energetskim emisijama. Dakle, e, ubrzali smo to u odnosu na e, gospodarske pokazatelje. Također pokazatelji e, radnog tržišta rada su ubrzani, no kada je riječ o socijalnim pokazateljima još uvijek imamo veliki zaostatak. Naročito se bavimo posljedicama krize u zemljama članicama kako bismo došli do podataka o distribuciji siromaštva i socijalnim pokazateljima. Na tome još uvijek radimo, no mogu vam e, obećati da ćemo e, otići do samih granica, e, rubnih granica, rubnog područja statistika kako bismo pribavili sve te podatke i pokazatelje. U redu, hvala vam lijepa. Imamo li pitanje od Guja? Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Moje pitanje se odnosi na porezna pitanja. Sada smo malo pomiješali teme, ne znam hoćemo li imati i drugi krug pitanja. No, ako dopuštate, imam jedno pitanje koje se ne odnosi na statistiku. Evo, dobro, postavit ću pitanje. Hvala, hvala i povjereniku koji je došao k nama. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Prije dvije godine pitao sam komisiju je li zadovoljna borbom protiv uh, utaje poreza u Grčkoj. Odgovor koji sam dobio je bio sljedeći. suzbijanje utaja poreza je bio jedan dio fiskalnog programa prilagodbe Grčke, no s obzirom na to da do tada rezultati nisu bili nezadovoljavajući, komisija je govorila međutim ipak o raznim mjerama koje će se usvojiti i također o nadzoru velikog kapitala. To je bilo 2011. Prije mjesec dana, gospodine povjereniče, Kružile su glasine unutar grčkih političkih krugova, odnosno izazvala je sablazana izjava grčkog ministra gospodarstva koji je rekao da na temelju liste Lagarde štednje polozi Mm, Grka u Luksemburgu i također osobe koje imaju veliku imovinu inozemstvu, dakle to je obuhvaća taj popis, dakle po tom popisu se nije baš mnogo poduzelo. Znači usvojene su tek malobrojne mjere. Moje pitanje je sljedeće u trenutku kada su grčki radnici obuhvaćeni novim porezima, čak se oporezuju i nezaposleni, vi, gospodine povjereniče koji se bavi i poreznim pitanjima, jeste li zadovoljni borbom protiv e, velikih utajivača poreza u Grčkoj? Uh, pa, hvala vam na ovom pitanju. Vjerojatno ste svjesni činjenice da naporno radimo u suradnji sa grčkim poreznim vlastima kako bismo restrukturirali grčku poreznu upravu. I moram reći da smo već vidjeli da smo ostvarili dosta značajan eh, napredak. Nedavno sam se sastao sa grčkim ministrom financija i on mi je pokazao brojke o razvoju prihoda i vidimo po prvi puta od početka krize da na strane prihoda, na strani prihoda poračuna dolazi do poboljšanja iznad uobičajenih trendova, što također potvrđuje da napori koje zajedno poduzimamo sa grčkim vlastima doista počinju davati plod. Znamo da razni porezni zakoni, recimo mm, zakon e, o porezu na osobni dohodak, e, porezu na imovinu, to još treba usvojiti, dakle no drugi zakoni su već usvojeni, tako da sad imamo te nove događaje na području porezne oprave. Dakle, smatram da je se krenulo u pozitivnom smjeru, no još uvijek moram priznati da mnogo toga još treba učiniti. To su priznale i grčke vlasti. slažu se da smo okrenuli u pravom smjeru, no još nije sve privedeno kraju, tako da su potrebni dodatni napori kako bi se još poboljšala strana prihoda u proračunu. Kada je riječ o popisu Lagarde, koji ste spomenuli, naravno, komisija je moćna institucija, no i same države članice trebaju poduzeti nešto kako bi iskoristile podatke koji su im dostupni. Komisija ne može pokrenuti sudske postupke pri nacionalnim sudovima ili što već za posebne slučajeve koji su navedeni na tom takozvanom popisu Lagarde. Znači, to su podaci koje nacionalne vlasti trebaju iskoristiti unutar e, nacionalnih pravosudnih sustava. Ja bih e, također e, pozvao grčke porezne vlasti da se aktiviraju po tom pitanju. Evo, to je ukratko odgovor na vaše pitanje. Hvala vam. Gdje smo stali? Svi su postavili pitanje u vezi sa porezima. Evo, Filip, izvoli, imaš riječ. Hvala vam. Hvala vam, povjereniče. Ja sam isto htio postaviti pitanje u vezi sa porezima, odmah smo prešli na taj dio, to je vjerojatno najzanimljiviji dio rasprave. Imam tri kratka pitanja. Rasprave kojima svjedočimo zadnjih mjeseci tiču se prenošenja poreznih politika na nacionalnu razinu naročito kada je riječ o porezivanju na tržištu rada. Međutim, komisija je neodređena o načinu na koji će se to učiniti, kako će, to, kako će se to reflektirati u proračunima. Dakle, moj prvo pitanje je hoće li komisija izaći sa detaljnijom preporukom kako će se to provoditi u zemljama članicama. Drugo pitanje je drugačije. Kao zastupnik u parlamentu upućena su mi razna pitanja koje se tiču poreznih politika. Na primjer, nedavno smo imali presudu Europskog suda koja se tiče registracije vozila koji žive u dvije zemlje članice koji moraju te troškove platiti dva put. To su pitanja uređena bilateralnim ugovorima između zemalja, međutim često to nije slučaj. Ja živim u Belgiji, ali vozilo mi je registrirano u Francuskoj i onda moram dva put plaćati iste troškove. Dobro, zanima me kako se to rješava na razini zemalja članica zato što su građani zbunjeni, s jedne strane trebaju platiti jednom, pa dva put, to se čini nepravednim i nakon presude Europskog suda jasno je da situacija nije jasna za građane. Potom je tu rasprava o PDV-u Naravno da je važno da se pozabavimo prijevarama u sustavu PDV-a, već godinama se tu nešto pokušava poduzeti, međutim istovremeno vidite da tvrtke upadaju u nevolje zato što one dobivaju naknadu PDV-a od strane država. To je veliki problem i uputili smo vam to pitanje i unatrag nekoliko mjeseci. Možda nam možete reći koja je najnovija situacija nakon razgovora sa zemljama članicama. Hvala. Uh, uh, um, uh, Što se tiče prijenosa poreznih politika i nešto jasnijih preporuka, Naravno da moramo naći ravnotežu između posebnosti naših e, preporuka i načela subsidijarnosti, koje je od koje je vrlo važno području oporezivanja. ako pogledamo preporuke iz prošle godine, vidimo one koje se tiču poreznih mjera. E, vidimo da ako se one uvedu, da ne mora značiti da dovode do povećanja poreznog tereta, već mogu i pozitivno utjecati. To šalje zemljama članicama i jasnu poruku kamo preusmjeriti oporezivanje kako se nositi sa stvarima. Naša namjera je da budemo još oštri po ovom pitanju. I nedavno smo u, statistici, u godišnjoj statistici rasta vidjeli da umjesto da više oporezuju tržište rada, da su zemlje članice zauzele drugačije stajalište, barem neke od njih. zato bismo željeli biti precizni pri izradi preporuka za pojedine zemlje članice. Što se tiče poreza na vozila, imamo dugu povijest koje, koja se tiče tog pitanja. Ako se ne varam, komisija se time bavila dvije, već 2005. Kako urediti ovaj problem dvostrukog oporezivanja vozila? Međutim, zemlje članice nisu uspjele postići sporazum o prijedlogu Mislim da je taj tekst još uvijek u vijeću i zemlje članice, ukoliko žele, mogu pokušati doći do sporazuma, ali ako se dobro sjećam, četiri zemlje članice nisu dale zeleno svjetlo po tom pitanju. I zato zemljama članicama preporučujemo da iskoriste barem duh prijedloga kako bi se pozabavili ovim problemom dvostrukog oporezivanja. I to na donoseći mjere na nacionalnoj razini. Mm. Imamo situaciju u kojima zemlje članice ostvaruju velike prihode iz tog sektora, te nisu najvoljnije promijeniti nacionalno zakonodavstvo koje se tiče tu područja. Kada je riječ o PDV-u i povratu PDV-a trenutnoj gospodarskoj situaciji gdje je tok novca, prihod vrlo važan za bilo male ili veće tvrtke, porezni sustavi trebaju se osigurati da se povrat PDV-a učini u razumno vrijeme. Nedavno su pokrenuli proceduru kršenja ugovora u kojima, jer je zemlja članica zato, zato što je određene zemlje članice trebalo previše vremena da vrati PDV, te pozivamo zemlje članice da pogledaju svoje propise i da se pobrinu da se ovaj PDV vrati u neko razumno vrijeme, ne kasnije od 30 dana, to je moj osobni stav. I to bi trebalo postati zajednička praksa. Možda ćemo imati neko pitanje vezano za statistiku. Martin, izvoli. Ne. Ispričavam se. Zbog toga čeka me sastanak sa izaslanstvom iz Kine, te neću moći kasnije biti prisutan. Da, to Prvo pitanje je da li ovo i dalje ostaje tema na koju ste vi ukazali. Dakle, e, 93 milijarde eura, da li će to i dalje ostati 193 milijarde euro, da će to i dalje ostati deficit nedostataka. E, a kada bi sve države članice ostvarile vrijednost Njemačke procijenjeno na 1%, to bi značilo da bismo bismo svake godine u Francuskoj imali više 50 milijardi, a u Italiji 18 milijardi više u proračunu Italije. Ako sadašnju situaciju sa dugom uzmemo u obzir, Dakle, na deset godina ako imamo 180 milijardi eura plus kamate, a niti Italija, niti Francuska nemaju nikakav problem da sa takvim prihodima e, i da li se financiraju državnim obveznicama. Vi govorite o rješenjima do koje ste ih našli Pitanje prvo, da li ste se slažete sa mojim procjenama da je smanjivanje prevara vezanih uz PDV će tek malo umanjiti pritisak na euro. Drugo, e, koje rješenje biste vi predložili? Spomenuli ste program za poticanje mjera za zaštitu financijskih interesa Unije koji je, koji je porastao na 44 milijuna. Ide u, ide u smjeru suzbijanja krijumčarenja cigareta. Uvijek se kritizira da su administrativni izdaci rashodi u tom programu preveliki i da, na nacionalnoj razini bi se taj program e, trebao bolje provoditi, bolje se provodi nego na razini Europske unije. Što namjeravate napraviti unutar tog programa u razdoblju od 2015. do 2020. što je neophodno da biste ostvarili te prihode, jer taj program potiču i duhanski koncerni, pa tu postoje određeni interesi, odnosno trebali, trebali bi, morali bi, vjerojatno postoje. Well, uh, i completely agree uh, uh, Slažem se da je razlika u PDV-u velik problem. Nakon završetka ove analize istaknuo sam da trebamo nastaviti sa radom, sa borbom protiv prijevara u sustavu pdv da se krećemo u dobrom pravcu. Zato što je to pitanje kojim se trebamo baviti. S teoretske točke gledišta ne možemo reći da se sva 193 milijuna izgubljenih eura gube Međutim, Prijevara je zasigurno velik dio ovog iznosa. Komisija već e, predstavila što je moguće učiniti u ovom trenutku i zahvaljujući brzom radu na ovu temu. Brzo smo složili sa zemljama članicama o mehanizmu brze reakcije protiv prijevara u sustavu PDV-a. te smo ustanovili mehanizam koji se tiče roba i usluga koji bi mogao postati učinkovito učinkovit alat na raspolaganju zemljama članicama koje se bave poreznim prijevarama u prekograničnom, prekograničnom poslovanju. Nastavljamo raditi na konačnom sustavu PDV-a koji je dio naše strategije PDV-a. Kada se složimo o tom konačnom režimu, tada ćemo se moći pozabaviti sa većinom problema koji se tiče prekograničnih prijevara u sustavu PDV-a. Istovremeno postoji brojne prijevare na nacionalnoj razini i zemlje članice moraju uvesti, provesti nacionalne mjere kako bi se pozabavile ovim problemom. Nedavno smo održali dobru konferenciju koja je bila posvećena upravo korekcijama PDV-a gdje su neke zemlje članice predstavile vrlo inovativne i dobre dobra praktična rješenja kako poboljšati situaciju kada je riječ o prikupljanju PDV-a. Na primjer, Portugal je uveo sasvim novi sustav prikupljanja PDV-a. Koristeći model iz naše zelene knjige od prije nekoliko godina, to su proveli u praksi vidjeli su velik rast prihoda od PDV-a. Te smatram da je dobro da zemlje članice uče iz najbolje prakse drugih zemalja članica te da uvode, odnosno primjenjuju te mjere na nacionalnom tržištu. Kada je riječ o zaštiti financijskih interesa Europske unije, Ovdje želim biti jasan. Komisija je predložila da se PDV uvede kao dio sektora o zaštiti financijskog interesa EU-a. Međutim, nažalost, zemlje članice smatraju da PDV ne bi trebao biti dijelom toga te su se u kompromisnom tekstu složili da se PDV isključi iz te direktive. Htio bih pozvati parlament da zaštiti svoje stajališta kada se bude pregovaralo o toj direktivi da bi jer smatram da bi PDV trebao biti dio tog zakonodavstva ko to bi nam omogućilo da primjenjujemo e, kazneni, kazneni zakon na učinkovitiji način u području propisa PDV-a. Pa zaključim, mislim da je posao koji radimo sa zemljama članicama da ide u dobrom pravcu, u području oporezivanja, naročito pdv ima imamo pravilo jednoglasnosti, ali nekada i naše najbolje namjere ne podržavaju <clears throat> sve zemlje članice i htio bi da u tom smislu budu da podržavaju namjere komisije na ovom području. Hvala vam. Werner, ti si Sljedeći imaš ti pitanje u vezi sa statistikom. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća. Ja bih se želio malo odmaknuti od pitanja oporezivanja, obzirom da sam, da vidim sada u četvrtom mandatu, da je to vrlo složeno pitanje kojem je nemoguće, kojeg je nemoguće riješiti posve. Na samom početku ste rekli da već 2005. godine postojao prijedlog komisije da se ojačaju nadležnosti Eurostata. Mi smo doživjeli da su države članice bile vrlo egoistične, pa čak i moja zemlja. Informacije su e, bile ili pogrešne ili su nedostajale. To se ne odnosi samo na Grčku, već i na druge zemlje. Sada jesmo osnažili Eurostat i moje pitanje se tiče upravo toga. Koji Postoje li još uvijek problemi vezani u suradnju sa državama članicama? Da li se podaci šalju pravodobno? Ako ne, koje mogućnosti sankcija imate po potrebi? I tko i kome se zapravo e, povratno šalju dobri podaci Eurostata? Samo državama članicama ili Europskoj komisiji? Hvala. dobro odgovoriti na pitanje o statistici. Well, I Mislim da je jasno da nakon usvajanja zakonodavnog akta koji se tiče uz statistike postupka neravnoteže, ekonomske neravnoteže, e, situacija se jako poboljšala. Zahvaljujući tom zakonodavnom aktu smo ojačali i kapacitete Eurostata u smislu ljudskih resursa, pa sada više ljudi radi baš na tom pitanju i do sada mislim da je dosadašnja suradnja sa državama članicama E, odgovorila na verificiranje podataka kada je to bilo potrebno. Sada nam u istinu omogućuju visoku kvalitetu statističkih podataka vezanih uz e, e, IDP. I ako vidite posljednje podatke vezane uz IDP, vidjeli smo da je Eurostat uložio samo jednu zadršku. Ako se sjećam, to se odnosilo na Austriju zbog specifičnih problema na podnacionalnoj razini na ovom području Nacionalni statistički instituti se bave tim pitanjem i Eurostat i pokušavaju ga riješiti. I to dokazuje da novi zakoni funkcioniraju. Postoji jedan drugi dio statistike koji je također važan sa europske perspektive, a on se tiče postupka makroekonomske neravnoteže. Mislim da je to za mene vrlo važno područje. Vjerujem da, da smo imali nekih 13 godina prije postupak makroekonomske neravnoteže, ova kriza danas ne bi bila toliko velikih razmjera. Također je važno da postupak makroekonomske neravnoteže se temelji na visoko kvalitetnim statističkim podacima i ovlasti Eurostata u ovom trenutku su mnogo manje nego u području EDP statističkih podataka i zato smo iznijeli prijedlog u okviru uredbe o e, MAP-u da se ojačaju da se usuglase ovlasti Eurostata u području EDP statistike i e, MEP statistike, uključujući i kazne koje se mogu primijeniti u području EDP statistike i MAP statistike. Naravno, to se odnosi na zemlje koje manipuliraju podacima. Dakle, za mene je vrlo bitno usvojiti ambiciozna pravila o MIP statistici i ekonomsko upravljanje Europske unije je podrž, će na taj način biti podržano visoko kvalitetnim statističkim podacima i učinkovitim instrumentima kojima će Eurostat moći riješiti probleme koji se pojavljuju u državama članicama. Ispričavam se što ne slijedimo redoslijed postavljanja pitanja. Ovaj parlament je u svom sazivu bio vrlo zainteresiran za točnost statističkih podataka, što je i dalje slučaj, te preuzimamo odgovornost jer negdje desetak prijedloga e, smo već iznijeli vezano uz ovu temu. Vidite da smo vrlo produktivni. Zahvaljujemo E, na vašim odgovorima, jer na, temelju njih vidimo da stvar funkcionira. Sada se možemo e, posvetiti pitanju poreza. Mislim da još uvijek, iako ste na neka pitanja vezano s porez odgovorili, ćete čuti neka nova. Možda biste željeli se nadovezati odgovorima o statistici. Žao mi je što sam propustila vašu prethodnu prezentaciju. Hvala. Ako mi dopustite, ja bih iznio kratki uvod najprije, a zatim bi odgovorio na pitanja vezana uz poreze. Posljednji puta kada sam bio na sastankovog odbora, to je bilo u Svibnju i tada sam naglasio svoje ideje i očekivanja za intenziviranu kampanju protiv poreznih prijevara i poreznih utaja. Na međunarodnoj razini Podrška G8 i G20 e, za automatsku razmjenu informacija je bila prihvaćena kao novi globalni standard i plan djelovanja OECD-a vezano uz preusmjeravanje dobiti i smanjivanje porezne osnovice je također bio podržan kao međunarodni odgovor na agresivno porezno planiranje i korporativno izbjegavanje poreza. Europska unija je odigrala ključnu ulogu osiguravajući predanost svjetskih vođa za poboljšanje e, globalnog upravljanja porezima. Za mene je to dokaz e, da je moguće mnogo tako ostvariti ako svi radimo prema zajedničkom cilju, no posao nije gotov. E, sutra odlazim u Australiju, sljedeću zemlju koja će predsjedati sa G20. Ja ću prenijeti očekivanje Europske unije da zamah na globalnoj razini e, protiv porezne utaje neće posustati. U međuvremenu smo imali vrlo produktivnih šest mjeseci. E, inicijative za suzbijanje porezne utaje su e, impresivne. Od svibnja smo predložili širenje automatske razmjene podataka također bržu reakciju e, na, suzbijanje e, prijevara vezanih uz PDV. Započeli smo pregovore e, sa našim najbližim susjedima, lansirali smo raspravu o oporezivanju digitalne ekonomije, također smo predvidjeli standardne obrazce za PDV kako bi poboljšali sukladnost sa poreznim propisima, uspostavili smo platformu za dobro upravljanje porezima i jučer smo predvidjeli amandmane vezano uz direktivu o matičnim podružnicama kako bismo zaštitili e, se protiv poreznih utaja. Komisija primjenjuje svaki mogući instrument koji može u međuvremenu e, čelnici država članica Europske unije su također podržali program rada Europske unije za suzbijanje poreza i također je to učinilo Europsko vijeće u svibnju. E, preuzet je preuzeta je obveza na samitu u svibnju e, da se ovaj dosje usuglasi do kraja ove godine i ponovit ću na sastanku sa ministrima financija Europske unije u prosincu da se svijet kreće u smjeru automatske razmjene podataka i da mi ne smijemo zaostajati. U tom smislu vas moram informirati da su započeti pregovori sa Monakom, Andorom, Lichtensteinom i San Marinom i da dobro napreduju. Također ćemo započeti i sa pregovorima sa Švicarskom, čim oni sami dobe mandat za te pregovore sljedećih nekoliko tjedana. Sada ću nešto reći o jednom zasebnom prijedlogu o, vezano uz direktivu o upravnoj suradnji. Nadam se da će nas parlament podržati u smislu šireg područja primjene razmjene podataka i o tom dosjeju će se glasovati na plenarnoj sjednici u prosincu. Naša bitka protiv poreznih utaja E, nas je suočila sa nekim novim izazovima. Najbitnije je kako oporezivati digitalnu ekonomiju na način da to bude pravično, a da ne onemogućimo rast ovog vrlo bitnog sektora. E, obzirom da se radi o mladom sektoru sa jedinstvenim svojstvima, e, nemamo baš mnogo iskustva o tome kako oporezivati taj sektor. Nema lakih odgovora i brzih rješenja na taj problem i zato, zato, zato uspostavljamo e, radnu skupinu na visokoj razini koja pokušava identificirati ključne izazove za digitalno porezivanje i rješenja će nam predstaviti do ljeta 2014. godine. E, članice ove e, skupine koja je sastavljena od najboljih i najbistrih stručnjaka za poreze i digitalni svijet. E, jučer je objavljen sastav te skupine. Skupinom će predsjedati Viktor Gaspar, bivši ministar financija Portugala i imam puno povjerenja u njega. Također, ima, također provodimo reformu PDV-a. Želio bih zahvaliti gospođi Sharon Balis na njenom vrijednom doprinosu na forumu o porezima održanom u Briselu, gdje je PDV također bio jedna od tema. E, naš rad na učinkovitijem suzbijanju e, poreznih prevara vezanih uz e, PDV dobro napreduje. U listopadu je komisija objavila izvješće o nedostatku PDV-a za Europu i on je bio procijenjen na 193 milijardi eura u 2014. godine. To je e, vrlo uznemirujuće i potvrđuje da naša reforma PDV-a ide u pravom smjeru. E, prevladavanje tog jaza vezanog uz PDV zahtjeva e, intenzivniju borbu protiv prijevara i mi smo napredovali u tom smislu kada sam zadnji puta bio ovdje. Mnoge važne mjere su poduzete kako bismo suzbili porezne prijevare, posebice u smislu usvajanja mehanizma mehanizama za brzo reagiranje. E, značajni koraci su e, ostvareni kako bi se smanjila birokracija. Standardna porezna prijava za PDV bi trebala smanjiti troškove za 15 milijardi eura godišnje i pojednostaviti proces podnošenja e, poreznih prijava za PDV u cijeloj Europskoj uniji. Želio bih zahvaliti gospodinu Strečeku na njegovoj e, podršci u obliku izvješća u okviru ovog e, prijedloga. Naša revizija općeg sustava PDV-a i stopa PDV-a je u tijeku. Sakupili smo doprinose mnogih stručnjaka i dionika nismo došli još do jedinstvenog zaključka. Sljedeći korak će biti procjena učinka koja će se provesti sljedeće godine koja će nam pomoći u određivanju smjera kojim bismo trebali se u buduće kretati. Dopustite mi sada da vas izvijestim o nekim našim ključnim e, drugim poreznim dosjejima gdje smo stvarili više napretka. Započet ću sa CCTB-om. E, taj dosje napreduje u tehničkom smislu, no moram vam reći iskreno da postajem prilično nestrpljiv. Trenutak je da otvorimo pravu političku raspravu o CCTB-u, uzimajući u obzir e, njegovu prisutnost u e, širokim okvirima izbjegavanja plaćanja poreza. Potrebno je isposlovati političku volju ako ne želimo da e, propustiti taj vlak e, prijelaz na e, na e, porezno financijske transakcije također se dobro napreduje, posebice u odnosu na 11 država članica. Komisija učinila sve što je bilo u njenoj moći da bi podržala te pregovore i doprinos parlamenta je također bio vrlo konstruktivan vrlo konstruktivan. Mnogo provedivih opcija nam je na raspolaganju i sada je došlo vrijeme za političku podršku vezano uz e, direktivu o porezu na energente. Čini mi se da ovdje e, gubimo vrlo važnu priliku. Posljednji kompromisni tekstovi e, su e, nas razočarali. Komisija trenutno razmišlja o rješenjima u okviru ovog dosijeja. Uvaženi kolege, popis novih predloga za 2014. godinu je vrlo kratak. Uzimajući obzir da i komisija da mandati komisije parlamenta ističu sljedeće godine, no to nijekom slučaju ne znači da ćemo mi prestati sa našim radom, baš naprotiv. Moramo finalizirati mnogo toga i isporučiti rezultate u sljedećih 12 mjeseci i zato moramo izvršiti pritisak vezano uz sve naše važeće dosije, trenutne dosije. Moramo zadržati zamah i moramo e, pojačati zamah tamo gdje on nedostaje. Na primjer, alati za bolje suzbijanje poreznih utaja je E, za to moramo zadobiti najvišu političku podršku. Sada države članice moraju držati korak sa našim konkretnim mjerama. Što se tiče PDVA, neke mjere su nužne e, za daljnji rad. E, tijekom sljedeće godine naša namjera da usvojimo bijelu knjigu za uspostavu definitivnog režima PDV-a u prekograničnoj razmjeni dobara. Radujem se vašim mišljenjima o tome što nas očekuje u budućnosti i zahvaljujem vam. Hvala povjereniče. Nije se nitko javio u ime EPP-a. Marian je prva se javila za riječ. Hvala gospodine povjereniče, hvala gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, hvala što ste nam se došli obratiti i ažurirati nas o razvoju dugočaja. Iako ne možemo govoriti o konkretnim rezultatima o svim područjima, mislim da vam ipak možemo zahvaliti na velikom zalaganju, zato jer su utaja poreza i porezne prijevare vrlo osjetljive teme. Nitko ne želi plaćati porez dva puta, no isto tako nitko ne želi da drugi izbjegavaju porez. Prijedlog koji ste dali jučer je upravo predmet mog pitanja. Svi se slažemo da je važno izbjegavati dvostruko oporezivanje, no mislite da je moguće utajivati ili izbjegavati porez ili prebjegavati društvenim akčerima kako bi se izbjeglo plaćanje poreza više nije prihvatljivo. Dakle, mislim da je tu treba nešto učiniti. Još nismo proveli prijedlog u dijelu, no u načelu mm, svakako nam se sviđa ako ga nismo temeljito proanalizirali. Htjela sam pitati jeste li već eh, unutar Ekofina saznali koji su stavovi zemalja članica, zato jer ste vi rekli da će do 2014. trebati završiti rad na ovom desijeu, no mislite da li to je moguće? Mislite, mislite da ćemo se moći pridržati tog roka. I osim toga, kada je riječ eh, o drugim važnim mjerama, državljani cijene to što se bavimo određenom problematikom, no žele također i konkretne rezultate i kada vide konkretne promjene su zadovoljni. Naravno, niti Rim nije izgrađen preko noći, no ipak eh, ovo je doista naporan posao i doista je potrebno mnogo napora kako bi se prevelo ove dokumente u dijela, naročito prije izbora. Kada je riječ o ovoj direktivi koju ste spomenjali, imamo također još jedno pitanje što je vezano uz zajedničku konsolidiranu osnovicu poreza na dobit. Mislim da je to bitno za usklađivanje i pojednostavljenje birokracije, no također vidimo taj porez kao bitno sredstvo i korisno sredstvo za borbu protiv e, izbjegavanja poreza kako bi se na e, pravilan način rasporedio porezni prihod među zemljama članicama. No, budući da ste vi govorili o tom e, projektu o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit, htjela bih čuti dokle je to stiglo. Znam da različite radne skupine rade na ovom predmetu koji je vrlo sručan i težak, no htjela bih pitati smatrate li realističnim da će se odluka, politička odluka moći donijeti do kraja saziva ili ne? Hvala Marijan Tyson na izvrsnom izvješću o CCTB-u. Kao što sam rekao u uvodnim napomenama, htio bih da se po ovom predmetu ostvari malo brže napredak. Mislim da ste ispravno naglasili u izvješću da taj porez treba biti obvezan za multinacionalne korporacije iznad određenog praga, dakle ne za sve. I mislim da to može poslužiti kao izvrsno sredstvo ne samo za smanjenje birokratskog opterećenja što je bio početni cilj prijedloga, nego i kako bismo riješili još otvorena pitanja vezano za izbjegavanje poreza i za utaju poreza. Smatram da bi to bila dobitna situacija za obje strane i zato ću nastaviti doista inzistirati na tome i drago mi je što mogu reći što sam već razgovarao sa dvama nadolazećim predsjedništvima, odnosno sa grčkim predsjedništvom i sa talijanskim predsjedništvom i drago mi je da su dali prioritet ovom predmetu u svom radu. I zbog toga mogu reći da sam optimističan, doduše sa zadrškom i smatram da će uskoro ovaj predmet preći iz stručne rasprave u političku raspravu na razini članica ecofin i nadam se da će se to moći dogoditi još tijekom predsjedavanja Grčke. Naravno, ovisno o smjernicama, političkim smjernicama koje bude dao ECOFIN, e, onda će i talijansko predsjedništvo nastaviti raditi. Naravno, imate pravo kada kažete da je oporezivanje dobiti vrlo stručno pitanje i treba riješiti mnogo složenih detalja koje treba temeljito pocijeniti i koje svi sudionici moraju razumjeti, a za to je potrebno vrijeme. Naravno, ja ću učiniti sve što mogu kako bi se uskoro ovaj predmet mogao pojaviti na našem političkom dnevnom redu i kao što sam rekao, nadam se da će to biti za vrijeme predsjedavanja Grčke. Kada je riječ o prekograničnim aktivnostima središnjica i filijala. Mm, mi smo nedavno predložili direktivu o tvrtkama čerima što smatramo da je važno u rješavanju konkretnih problema takvih prekograničnih djelatnosti poduzeća naročito poduzeća koje, im, koje imaju mnogo, mnogo filijala i mislim da su dakle i svi elementi važni, znači element hibridnih zajmova je važan i to je doista prema našoj procjeni vrlo rasprostranjena pojava koja se koristi za izbjegavanje poreza naročito u slučaju multinacionalnih poduzeća i uspjet ćemo začepiti tu rupu ukoliko zemlje članice usvoje tu direktivu. No, želim naglasiti također i pravilo protiv zlouporabe koje je predloženo unutar direktive, što će nam omogućiti da se pozabavimo situacijama gdje imamo isprepletenost E, odnosa između naših zemalja članica i trećih zemalja. Nažalost, ponekad dolazi do situacije gdje pravila jedinstvenog tržišta sa propisima o dvostrukom e, oporezivanju zemalja članica dovode do mogućnosti dvostrukog oporezivanja i to e, pravilo protiv zlouporabe koja je predložena u direktivi će nam omogućiti da riješimo taj problem i da ne zanemarimo te transakcije ako je ta struktura uspostavljena upravo radi usmjeravanja dobiti e, prema onim teritorijima gdje nema poreza ili gdje su porezi manji. Kad je riječ o situaciji u Ekofinu, mislim da smo vrlo jasno e, čuli ministre financija koji su se čvrsto obvezali da će riješiti problem eh, poreznih prijevara i utaje poreza. U razgovorima sa ministrima financija vrlo sam jasno čuo da su rekli da je vrijeme da se obećanja ostvare. Dakle, ne da se kaže samo da želimo riješiti problem, nego sve što je potrebno je već na raspolaganju. Tako da, ono što nam sada treba je usvajanje tih prijedloga i trebamo također pokazati na dijelu da riječi odgovaraju doista e, dijelima, odnosno dijela od riječima. I sada je sve na leđima članova Ekofina i nadam se da će oni doista to i ostvariti. Hvala. Sada u ime socijalista i demokrata Mojca Kleva. Hvala lijepa. Povjereniče, još jednom dobrodošli u naš odbor i u Europski parlament. Slažem sve s vama da ne smijemo odustati od borbe protiv poreznih prijevara, trebamo učiniti više u tom smislu, biti aktivni i također podići to pitanje na veću razinu na našem političkom dnevnom redu. Stoga želimo na plenarnoj srazburu usvojiti zajednički prijedlog o mjerljivim i obvezujućim mjerama za e, borbu protiv e, e, porezne prijevare i utaje poraza. Taj smo plan zaprimili prije godinu dana zajedno sa dvije preporuke o agresivnom fiskalnom planiranju i o poreznim oazama, Naravno, to su dobri predlozi, ali nisu nažalost obvezujući i nakon toga smo u ovom odboru e, i parlamentu predložili glasovanje koje se održalo u Svibnju. Dakle, još jednom e, dobri prijedlozi, ali opet e, neobvezujuće prirode. I također smo u vijeću napredovali o E, sa direktivom o štednju polezima, ali e, nažalost nije mnogo učinjeno kada je riječ o uvođenju obvezujućih propisa. Sada e, se poduzimaju obvezujuće mjere kako bi se uklonili te rupe u poreznom zakonu i kako bi se borilo protiv onih koji počinjaju porezne prijevare. Dakle, gospodine povjereniče, htjela bih pitati koji je stav komisije o predlaganju čitavog niza pokazatelja na nacionalnoj i europskoj razini koji će pomoći zemljama članicama da se sredotoče u borbi protiv e, tog jaza poreznim propisima i također što mislite o mogućnosti uvođenja konkretnih mjera o tome u tijekom europskog semestra i u strategiji Europa 2020, a to je ona strategija koju nastojimo provesti u djelu cijelo vrijeme. Ah, uh, ah, hvala. Želim zahvaliti parlamentu na njegove aktivnoj podrsi koju je dao našim predlozima i na proaktivnom stavu u vezi sa borbom protiv utaje poreza i izbjegavanja poreza. To nam također pomaže da ne izgubimo zamah u toj borbi i ja ću nastojati da se to očuva jer, e, kao što sam i već rekao u odgovoru na prethodno pitanje, nije još sve učinjeno, dakle još mnogo toga nam predstoji u smislu provođenja propisa u praksi. Ja osobno smatram da imamo sve što nam je potrebno i kad bi zemlje članice to i usvojile, mislim da bi došlo do ogromnog napretka na ovome području. Mislim da je to, ili siguran sam da je to u interesu samih zemalja članica. Ona će moći bolje prikupljati poreze i znamo da je mnogo zemalja članica usvojilo nacionalne akcijske planove koji će mu pomoći da riješe pitanje utaje poreza i izbjegavanje poreza. I pri tome su slijedile naše preporuke, zato jer tijekom proteklog europskog semestra, ako se dobro sjećam, smo predložili 11 zemalja članica da ojačaju svoju borbu protiv e, izbjegavanja i utaje poreza i također da nastoje poboljšati prikupljanje poreza za potrebe proračuna. Kada je riječ o vezujućim ciljevima, Mm, smatram da je to zanimljiv pristup. Znate da postoje i takozvano neprijavljeno gospodarstvo i problem s njima u vezi jest da nemamo vrlo precizan pregled nad tom pojavom i naravno kada nemate preciznost na određenom području onda nije si lako niti zadati ciljeve za rješavanje tog problema, no ja sam otvoren za sve vaše zamisli o kojima raspravljate ovdje u parlamentu kako bismo mogli svi zajedno razmotriti što se može učiniti u rješavanju tog problema. Već sam se pozabavio pitanjem europskog semestra i samo ću dodati da u ovom četvrtom krugu europskog semestra želimo se još ozbiljnije pozabaviti konkretnim problemima zemalja članica na području borbe protiv utaje poreza i Također, e, europski semestar e, nam daje sredstva koja će nam omogućiti da natjeramo zemlje članice da provedu naše preporuke, a gospođa Kleva sami ste i rekli da te preporuke nisu obvezujuće, no unutar okvira europskog semestra možemo predložiti i preporučiti onim zemljama članicama koje nisu provele te preporuke da to i učine i onda mm, će se one uhlopiti u okvire europskog semestra. Dakle, razmatramo takav pristup i također preporuke za konkretne zemlje će biti izrađene do svibnja sljedeće godine, no radimo na tome i ja i moji suradnici razmatramo također i tu mogućnost. Hvala vam lijepa. A sad e, u ime EPP-a Astrid. Da, hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Kao prvo želim se ispričati svima što sam kasno stigla, no imali smo glasovanje u odboru za prava žena i imali smo također postupovne rasprave prije samoga glasovanja. Tako da se ispričavam što ću možda postaviti pitanje na koje ste već odgovorili. No, to je pitanje koje mi je dosta priraslo u srcu. Povjereniče, nakon pravnog mišljenja od vijeća o ovom prijedlogu da se uvede i jača suradnja po pitanju poreza za financijske transakcije. Smatrate li da ćemo doživjeti uvođenje tog poreza prije kraja ovog saveza, saziva? I hoćemo li moći prisiliti većinu zemalja članica da pretrpe očite posljedice tog e, poreza. Naročito one koji nisu zainteresirane za te poreze iz e, nama dobro poznatih razloga. Mnogi insajderi kažu da to možemo i podržati mirne duše iako se to neće nikad ostvariti. Hvala, gospođo Luling. Već sam odgovorio na ovo pitanje kada sam odgovarao na pitanje gospodina Eppinga, ali mogu ponoviti odgovor ako mi gospođa Bols dopusti. Želim naglasiti dva aspekta. Prvo mišljenje pravne službe vijeća je mišljenje o jednom stavku jednog članka u prijedlogu o porezu na financijske transakcije. Znači to nije mišljenje o samom prijedlogu kao takvom. I komisija smatra da mišljenje pravne službe vijeća nije ispravno, tako da je pravna služba komisije već izradila izvješće koje iznosi sve argumente u korist valjanosti ovog stavka u prijedlogu i također navodi da je prijedlog komisije u skladu sa odredbama ugovora. To izvješće će biti predstavljeno prilikom sljedećeg sastanka radne skupine vijeća koji će se održati 12. prosinca 2013. godine naravno. Drugo, sada se nalazimo u postupku ojačane suradnje, što znači da je 11 zemalja članica dobrovoljno, naglašavam dobrovoljno, zatražilo od komisije da iznese prijedlog za usklađeni sustav poreza na financijske transakcije u tim 11 zemalja članica. Naravno da je predviđena i mogućnost da se proširi obuhvat tog poreza i da ga se primjeni i u drugim zemljama članicama. No, za sada smo zaprimili stavove 11 zemalja članica koje žele da se taj prijedlog i provede u dijelo, a sada je na njima da dogovore konkretan obuhvat samog prijedloga, kako to strukturirati i vjerujem da je dobrodošao i doprinos Europskog parlamenta u izvješću koje je usvojeno velikom većinom u parlamentu i da će im to izvješće poslužiti u njihovim razmišljanjima. Sada je na zemljama članicama, na tih 11 zemalja članica, da pokažu političku volju da nađu rješenje i nadam se da će i tu političku volju doista i provesti u djelo. Hvala, posljednje pitanje od Ani Ponivata. Thank you very much. Uh, Hvala vam. Govorit ću grčki. Pokušat ću καταπολέμηση της tis απάτης, apatis tis je prije mene. Borba protiv utaje poreza, poreznih oaza, poreznih prijevara, sve ono što se radi u području oporezivanja povezano je i sa porezom na financijske transakcije. Riječ je o poreznom instrumentu. Nadovezala bih se na pitanja kolegica Tajsen i Kleve. To su aspekti koji su, s kojima se države članice same ne mogu uhvatiti u koštac. Dakle, oporezivanje tvrtaka i borba protiv utaje poreza, naročito utaja velikih prihoda, njihovo premještanje na porezne oaze unutar Europske unije ili u treće zemlje. Sve to od nas traži određeno djelovanje. Rekli ste da u Grčkoj da ste došlo do napretka u tom smislu, međutim da je potrebno još mnogo toga učiniti. Na nacionalnoj razini je ograničeno ono što se može učiniti, te je zato potreban zajednički napor. To je pristaknuo i glavni tajnik OECD-a. Dakle, potrebni su napori na razini Europske unije, na svjetskoj razini, s kojima, koji bi se mogli uhvatiti u koštac s ovim problemima. Kolegica Kleva je istaknula da će Europski parlament eh, pokušati donijeti ovu rezoluciju kojom će tražiti od komisije da zauzme tako stajalište kako bi se dobili jasni ciljevi, jasni načini u borbi protiv utaje poreza. Sad imamo potrebna znanja za to. Unutar programa prilagodbe postoje ciljevi koje moramo dostići, pa tako i u mojoj zemlji. I ovi ciljevi koji se mogu izmjeriti kako ima svi se trebalo smanjiti utaje poreza. Možemo li ih integrirati u europski semestar? I što bi se trebalo poduzeti u idućem semestru? Imam na umu i grčko predsjedništvo u čim se prioritetima upravo nalazi borba protiv utaje poreza. Što se može konkretno učiniti. To se odnosi i na, porez, na, na porezne transakcije, zato što će sada jedna od tih 11 zemalja preuzeti predsjedanje Europskom unijom. Zanima me hoće li ovaj porez za vas postati prioritet i je li cilj realan ovaj cilj da se dovrše pregovori tijekom idućeg semestra prije europskog prije europskih izbora, onako kako to više puta tražio Europski parlament. Uh, well, so, uh, first of all, I would like to say that uh, Commission doesn't... Prije svega želim istaknuti da komisija ne prebacuje krivnju na zemlje članice. Ako vidite naš prijedlog, to je istaknula Sharon Bowles na konferenciji o PDV-u, riječ je o najproduktivnijem mandatu komisije u području oporezivanja. Važno je da zemlje članice usvoje, već su usvojile neke važne prijedloge i počele raditi. Međutim, još su neki projekti u fazi prihvaćanja, jednako je sa porezom na financijske transakcije, FTT-om. Međutim, tu bi se trebali vidjeti i više političke volje od strane zemalja članica. jer je o vrlo važnom projektu i sa nacionalne točke gledišta. Vidimo to i po broju ovih zemalja članica koje su odlučile sudjelovati u pojačanoj suradnji. Riječ je o političkom pitanju na nacionalnoj razini koje ostaje važno političko pitanje. I sada je potrebno da ovaj zemlje članice počnu raditi na zajedničkom kompromisu, da učine sve što je moguće kako bi ga olakšale. Međutim, to je u domeni zemalja članica i vrlo dobro znate da ih ne mogu prisiliti da podignu ruke, to moraju same odlučiti. Kad je riječ o obvezujućim ciljevima i borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza. To moramo pobliže promotriti ako pogledate povijesno evropski semestr svake godine smo poboljšavali područje primjene, ciljeve, preporuka. Imali smo četiri kruga europskog semestra. I naravno da i Europski parlament može doprinijeti napretku i uspjehu cijelog postupka europskog semestra. I oporezivanje je neizbježan dio tog te procedure. Imamo čitav niz koordiniranih akcija u sektoru oporezivanja koje se ne mogu raditi na razini Europske unije zbog ograničenja koje proizlaze iz subsidijarnosti. Hvala vam, povjereniče. Da. Primijetila sam da ste imali neke objave na Twitteru. Kao što znate, mi pokušavamo učiniti, doći do nekih inovacija u vašem području kako bismo vidjeli na dijelu više objavljivanja podataka, kako bismo se osigurali da imamo uspjeha sa CCTB-om. Vi ćete imati sigurno za to zasluge kao i OECD. Dakle, to će biti još jedan uspjeh koji ćete si moći pripisati ukoliko u tome budemo imali uspjeha. Moramo pritom još riješiti neka pitanja sa odborom za pravna pitanja i zemljama članicama. Hvala vam i radujemo se idućoj razmjeni mišljenja kada se o tome dogovorimo. Hvala vam. Kolege, Odbor će zasjedati nešto kasnije u 3.45. Molim vas budite točni jer ćemo s mjesta započeti sa glasovanjem. Dakle, koliko bude premalo članova i rezultati budu smiješni, nemojte mene kriviti.